Good Dobro jutro, kolege i kolegice, dame i gospodo. E, žao mi je što sam vas pustio da me čekate osam minuta. Nisam siguran da ste svi bili tu pred osam minuta. Ali imao sam vrlo važna zaduženja. Televizija Arte bi htjela izvještaj o nama, mm, o našem odboru ITRE. E, evo, pa su me snimali na putu ovamo. Moram se, morao sam se ponašati kao glumac, što mi nije bilo lako. Malo sam nervozan bio. Za dvije minute ću se ovdje smiriti kad e, počnemo sastanak. Jer kasnimo nekoliko minuta. Ako mogu početi. usvajanje dnevnog reda, ako nema drugih komentara, e, dnevni red se može usvojiti bez promjena. Moje najave da popodnevni sastanak će početi u 2.30. To je važno. E, po prvi puta u našoj povijesti počinjemo u 2.30 umjesto u 3 sata. Završit ćemo u 6 u, budućnosti bi to moglo postati pravali. Na, u, u pet sati ćemo imati sastanak na to umjesto u pet i trideset. Sve se pomaknulo na pola sata ranije. Usvajanje zapisnika 4. rujna 2017. Ako nema prigovora Smatrat ćemo da je zapisnik usvojen. Nekoliko dodatnih informacija. Idemo na točku četiri našeg dnevnog reda. E, ubrzavanje E, inovacija na području čiste energije. Ja sam izvjestitelj. moramo e, razmotriti nacrt izvještaja. Komunikacija komisije i e, popratni paket. To je velika prilika da imamo opći pregled za ITRE da dademo nove prijedloge politike. Imamo jedan sat za tura, malo manje. Otprilike 45 minuta za našu raspravu. Počet ću. Ja vas predstavljam kao izvjestitelj. Komunikacija komisije je dobar, dobar prijedlog. U izvještaju sam se fokusirao na ključne izazove e, iz perspektive dionika Napravio sam popis inovacije ekosustav u točki 2 izvještaja. To je jako važno. Važno je da znamo tko je uključen ovdje i ko je glavni onog eh, s našeg stanovišta. Perspektiva E, dionika se odražava u četiri ključna područja. Prvo područje, koherentnost e, akcija EU-a, e inovacije energetike iz istraživanja u korištenju. Tu trebamo jasnoću i poticaje. Trebamo u okvir unijeti više koherentnosti. to mora postati razumljivije za inovatore i e, moramo imati bolje upravljanje od strane Europske unije. E, to će, nadam se, odraziti i u državama članicama, isto takovo stajalište. Dugoročno e, financiranje, sigurnost dugoročnog financiranja, adekvatno financiranje iz devetog okvirnog programa inovativno financiranje, uključujući mm, e, blending instrumenti, e, direktno financiranje od strane građana što se zove crowdfunding, skupno fin. Takova je sigurnost važna u ekonomiji općenito govoreći, ali isto tako i u inovacijama. Treće, globalni kontekst. Trebamo konkretne načine da, da umnožimo ulaganja u inovacije e, i to e, da se to distribuira jedno ravnopravno po svim zemljama. Moramo također poticati izvoz e, energetskih tehnologija. U Indiju, Kinu i druge zemlje koje nisu spremne da prestanu koristiti ugljen. One moraju koristiti mnogo bolje tehnologije. E, točka broj četiri građani. E, energetska tranzicija i inovacija moraju ići ruku pod ruku sa mijenjanjem stavova. To je od ključne važnosti, možda najvažnije. Trebamo svjesnost kampanje osvješćivanja, ali i konkretne instrumente i službe, usluge za građane kako bi se postepeno uključivali u tu tranziciju. E, moraju imati izbor, e, nove proizvode i moraju prihvaćati inovativne solucije. Trebamo promijeniti naš stil života isto se e, odnosi i na obnovivu energiju. I tu moramo imati inovacije. U izvješću nisam uključio e, nikakve detalje o specifičnim tehnologijama, e, vodik, vjetar i tako dalje. Ja sam htio govoriti o sistemskim promjenama i e, neutralnost tehnologije. To je dio našeg ugovora. Sistemski izazovi moramo razmišljati ne samo o inovacijskom e, lancu, već inovacije u cijelom energetskom sustavu. Uvijek e, čuvajući tehnološku neutralnost. Imat ćemo mišljenja od, od Envi, Tran i odbor regija će dati svoje mišljenje. Vrlo znamo e, promet, sektor prometa, oni e, koriste izvore energije i to ogromne količine. 30-40% e, svih primarnih resursa energetike koristi promet, a a drugih 40% kućanstva i to je 70% e, domaćinstva i e, promet. Pro, od, odbor TRAN je važan, njihovo mišljenje i suradnja sa našim regija, regijama koje žele ući u energetsku e, tranziciju. govorim dvije, sekunde predugo. Hvala lijepa. To je moj uvod bio. A sada bih dao riječ izvjestiteljima u sjeni. Gospodin Kon za SID. Hvala lijepa gospodine Buzek. U prvom redu eh, da vam zahvalim na vašem iscrpnom radu i dugu i dobroj suradnji u pripremi ovog izvještaja. Nakon toga bih, bih se fokusirao na točku 1. Geografske razlike između država članica. po, postala je praksa da kad se govori o kohezijskim fondovima onda se govori o istočnoj e, Europi više i srednjoj Europi, a i kad su u pitanju E, inovacije, onda to ide u zapadnu Europu. Geografske razlike su očite kad se e, govori o inovativnim proizvodima na području energetike. Mm, Europski odbor za patente e, Pet država članica, kaže e, ured, su odgovorne za 80% inovacija. Financijski, e, financijska podrška za inovacije je važna, ali dobri tehnološki centri postoje u cijeloj Europi. Drugo područje koje želim naglasiti, e, obzor 2020 i EFSI, tu trebamo poticaje za bolje geografske raspodjele i dodjele. E, uvijek moramo imati na umu izvrsnost. Europska unija ima vrlo dobre e, projekte na tom području i e, mora imati interakcije između energetike i čiste energije. Uvijek imajući na umu i kvalitetu E, moramo pospješiti socijalni utjecaj i utjecati na rast i zapošljavanje. E, jačanje lokalnih i regionalnih vlasti koje mogu brže djelovati koji puta od europskih tijela. To jačanje mora e, biti ubrzano kako bi se korištenje inovacija u energetici fokusiralo na čistu energiju. I na kraju, Želim također naglasiti, vi ste rekli da nećete govoriti o, detaljima i biti tehnološki neutralan, ali moramo govoriti ka e, govorimo o elektricitetu i e, hidroenergiji moramo biti fleksibilni E, on e, hidroenergija mora e, igrati veliku ulogu u, tranziciji, a se vodik igra važnu ulogu u inovacijama. Trebamo poticati nove poslovne modele i financirati inovacije u tom smjeru kako bismo dalje E, razvijali e, inovativne solucije i infrastrukturu. Hvala lijepa. U, ime Aldea, gospođa Majsner ima riječ, izvolite. Hvala lijepa, predsjedniče. Hvala e, vam na ovom poslu koji ste obavili. I mi potičemo konkretne načine tranzicije u, na u energetici kroz inovacije. E, nakon osam e, legislativnih paketa o tome imamo sada nove politike za tranziciju. Moramo razmišljati kako možemo biti u prvoj liniji inovacija na energetskom sektoru. Htjela bih e, naglasiti E, pet dodatnih točaka. E, znanstvene i inovacije trebaju inovatore. Najvažniji dionici trebaju biti inovatori. Trebamo se fokusirati na poticaje za njih i njihov rad, e, ne stvarajući nove institucije. Moramo imati ravnotežu između dugoročnih investicija i fleksibilnosti kako bismo mogli odgovoriti na nove tehnologije i e, maksimizirati e, prihvaćanje od strane tržišta. E, I mi želimo imati više koherentnosti između instrumenata i koordinaciju na europskoj razini. Komunikacija o tim instrumentima je ključna za mala i srednja poduzeća i male organizacije koji često nisu, e, nisu upoznati sa inovativnim rješenjima. Moramo ih informirati. E, slažemo se s točkom o potrebi e, prioritizacije multidisciplinarnog pristupa u inovacijama E, u stvari inovacije se moraju događati na mnogim linijama i frontovima. E, tehnologija, e, ako inzistiramo na jednoj, samo jednoj tehnologiji, može e, spriječiti da se razvijaju druge. Moramo imati okvirne programe koji će poticati istraživanje u Europskoj uniji Trebamo biti ambiciozni što se tiče e, proračuna u istraživanju u energetici. Moramo biti oprezni da ne prekoračimo naš mandat što se tiče e, postotaka. I na kraju slažemo se da potrošači i persumeri e, igraju važnu ulogu u, pospešivanju tranzicije. Tržišni mehanizmi, poštena e, konkurencija između starih i novih provajdera energije je bitna da do te tranzicije uopće i dođe. Hvala lijepa, e, veselim se daljnoj suradnji. Hvala. Gospodin Dalunda ima riječ, izvolite. E, e, imamo kao e, pariški sporiz, po sporazumu, ovo je jedna politika, ambiciozna politika i na sektoru energetike. Trebamo bolje veze između ciljeva Europske unije i naših politika. Ekonomski resursi se moraju usmjeriti u sljedećem e, višegodišnjem e, financijskom okviru. Moramo se fokusirati na e, učinkovitost energetike. E, to je dobro za, klimu i za konkurentnost Europske unije. U komunikaciji e, komisije e, se kaže jasno više inovacija, a manje subvencija za fosilnu energiju. To je dobro za zelenu energetiku E, veselim se suradnje sa izvjestiteljem. Ovo mora biti jaki izvještaj kako bi Europska unija koristila sve instrumente za tranziciju. Hvala, dragi kolega. Gospodin Benito Ljeluata u ime GUA. Izvolite, imate riječ. Dobar dan, želim svima. Najprije glede ovog izvješća želim zahvaliti izvjestitelju na izvješću koje napravio. Mislim da mogu reći da se salažem sa time da trebamo raditi na inovativnosti kako bismo favorizirali čistu energiju, no mi mislimo da je inovativnost eh, poluga za stvaranje održivije energije, no ne mislimo da je to jedina poluga kojom raspolažemo. Mislimo da sama inovativnost nije čarobni štapić kojim se sve rješava. Ne smijemo upasti u takvu zamku. No, naravno, ne želim e, reći da tehnička inovacije nisu važne, ali mislim da trebamo raditi i na socijalnim inovacijama. Dakle, transformacija e, energije i rad na izvješću na inovaciju inicijativu o New Dealu Dakle, važno je da sami građani budu ti koji će voditi tu energetsku transformaciju i zato vaše spominjanje potrošača i lokalnih inicijativa mi se čini jako važnom. Želim vam staviti na raspolaganje jednu informaciju koja se tiče Španjolske i koju možemo... Dakle, 50% ukupne energije u Španjolskoj mogli bi do 2000 50. proizvoditi sami građani. To se može primijeniti i na cijelu Europu. Moramo to imati na umu. No ima i jedan negativan eh, element u vašem prijedlogu. Čini mi se žalosnim, štetnim što se ne spominje inovativnost eh, u polju energetske učinkovitosti i održivih energija. Moramo biti jasniji po tom pitanju u ovom izvješću, a ne na neutralan e, spominjati nejasno neku neutralnu energiju. Dakle, mislim da moramo jasni biti u izborima za energiju u Europi. Hvala vam, kolege. Gospodin Šulc, sljedeći govornik. Ja nisam izvjestitelj u Sjeni. Čestitam kolegi Buzeku na uravnoteženom izvještaju. E, vidimo mnogo područja koja govore o, sudjelovanju dionika građana. E, istraživanje moramo e, imati ne birokratske postupke u dodjeli novca za istraživanje u mnogim državama članicama, uključujući i Njemačku, ne zna se eh, treba li novac doći eh, iz nacionalnih ili EU eh, e fondova. I često se onda ljudi obraćaju nacionalnim fondovima jer to onda ide brže. Mislim da tu treba unijeti više jasnoće jer na nacionalnoj razini često ima više novca naime dostupnije. Kod e, energetskih e, inovacija tu imamo geografske komponente. Velika Britanija ili Švicarska moraju biti uključene. Isto važi i e, ono temu o kojoj ste govorili E, recimo Turska, Evropska unija i Turska moraju biti povezane na, e, u istraživanju na području energetike. Tu moramo povezati sve učilišta. Tu moramo biti otvoreni bez obzira na sadašnju tešku političku situaciju. Moramo imati suradnju između e, EU-a i Turske. Najpše hvala Molim Europsku komisiju da se očituje. Gospodin Filip Tulkens. DG Research. Izvolite. Hvala predsjedniče. Europska komisija zahvaljuje uvaženim zastupnicima Europskog parlamenta u Buzeku i drugim zastupnicima članovima odbora ITRE na nacrtu mišljenja ovog dosija. Ovdje se vidi da jako dobro poznajete problematiku i da je ovaj odbor jako posvećen pojačanju inovativnosti u energetskoj tranziciji. Prijedlozi koje inicira odbor podržavaju komunikaciju. Ovo će biti korisno u provedbi koja je u tijeku napredak provedbi ove implementacije nakon skoro godinu dana aktivnosti bit će e, jasno očitovan u studenom u izvješću o stanju energetske unije. Primamo na znanje da integrirani klimatski plan mora poslužiti za daljnju koordinaciju europskih nacionalnih programa za istraživanje i razvoj. Europska komisija podsjeća značaj da napor uložen u financiranje oblažavanja klimatskih promjena bude odraženo ovim klimatskim planovima i ulaganjem u inovativnost, e, istraživanje i razvoj do 2030. i dalje. Ovo će olakšati učinkovit, e, učinkovitu strategiju za inovativne energije diljem europskih država članica i općenito na europskoj razini. koordinacije i sinergija potrebni su kroz jasne i čiste instrumente za financiranje. Imamo jedinstvenu referentnu stop, e, točku za e, savjetovanje u rujnu je dogovoreno u, od strane vijeća i komisije imaju za cilj savjetovati, učinkovito podržati podnositelje zahtjeva za odbravanje projekata u zadnjoj etapi financiranja projekata. imamo dodatne važne elemente paket uh, e, 3. E, listopada 2017. je komisija e, usvojila nove mjere za javnu nabavu i inovativne proizvode. Ovo je također korak naprijed. Provedba komunikacije nešto u čemu su sudjelovali brojni odjeli komisije i ne traži se samo inovativnosti, tu nam trebaju i drugi eh, elementi kao što su digitalizacija, zakonodavni standardi koji su nadležnosti različitih eh, službi Europske komisije. Formalni tim koji objedinjuje različite službe može pomoći u bržoj provedbi Europska komisija razmotrit će te prijedloge. Rasprave o okvirnom programu 9 su u tijeku. Primili smo na znanje vaše savjete glede s proračuna, vaša ocjena za financiranje čistih e, energi, energija, odnosno projekata i za inovativnost nije iznađenje. Konačno, komisija prima na znanje značaj čelne uloge Europske unije u E, inovativnim e, energetskim e, politikama i programima. Nažalost, mislim, države članice imaju važnu ulogu i nadležnost glede promičbe čiste energije. To je od ključnog značaja za svjetsko tržište. Hvala, ja dopustite zahvaljujem svim kolegama, izvjestiteljima u Sijeni i drugima. što su podržali moje izvješće. Općenito govoreći, trebamo ići ka ostvarenju čiste energije i izvora čiste energije. Istina, to se ne koristi na isti način kao što to kolega Zelenih rekao, ali za mene je ključni cilj manje smanjenje emisija, općenito govoreći, ali ne samo CO2, dakle ugljičnog dioksida koji je tako popularan, već isto tako SO2 i NOx-a, e, finih čestica i kada se koristi, ako se koristi biogorivo i biomasa, mogli bismo još više mogli bismo upasti još opasnije situacije nego koristeći fosilna goriva. Na primjer, u sektoru transporta ili e, prilikom grijanja najvažniji problemi su ne ugljični dioksid, već drugi. Dakle, moramo imati na umu i druge fenomene, ne samo klimatske promjene. Dakle, htio sam malo više ravnoteže unijeti i otvoriti općenito govoreći e, diskusiju sa svim izvjestiteljima u sjeni. Dakle, ja sam naravno spreman e, analizirati vaše amandmane. Imamo rokove za to. Rok je 17. listopada 2017. za amandmane. To je dakle idući tjedan. Dakle, 17.10. u 12 sati je rok za manmane, razmatranje manmana 27. i 28. studenog i glasanje na ITRE-u, a e, na plenarnoj u ožujku 2018. godine. Dakle, ja i izvjestitelj se imamo do 27. 28. E, listopada puno posla da radimo na kompromisnim amandmanima. Hvala vam na raspravi, sada možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda, to je glasanje, ali evo, malo smo požurili, tako da moramo sačekati sve kolege da dođu. I moramo sačekati da minuta više manje, dakle evo sada imamo malo stanku 20 minuta.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 Ladies Dragi kolege, dame i gospodo, sjednimo i počnemo s glasanjem, naime, 10 sati, sjeda je i 10 sati, kao što je najavljeno, dakle, vrijeme za glasanje. Imamo dva zakonodavna prijedloga koji su pred nama i započet ćemo kao inače s probnim glasanjem. Otvaram glasanje, molim vas pritisnite neki gumb. Zeleni, crveni ili žuti. Zatvaram glasanje. Šteta. Ako nemate karticu, stvarno mi je žao zbog toga. sve radi. Možemo ići dalje. Dragi prijatelji, molim vas, nemojte sada zvati, telefonirati, završite razgovore van. Dobro. prijedlog za izmjenu direktive 2010. o energetskim svojstvima zgrada. Izvjestitelj je Bernd bencen Amandman na, za amandmanom, kompromisni amandman za kompromisnim amandmanom. 203. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Kompromis prvi, tko je za? Protiv suzdržani, usvaja se. Prilog prvom kompromisu, tko je za, protiv, suzdržani, molim elektroničku provjeru, otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis drugi tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Treći za, protiv, suzdržani, usvaja se. 201 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis četvrti tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 225 tko je za, protiv, suzdržani, molim provjeru. 225. Zatvaram glasanje. Odbija se. 229. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. Zatvaram glasanje. Odbija se ponovno. 227. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. Provjera 227. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 228. Tko je za? Protiv? Molim provjeru. Zatvaram glasanje. Odbija se. 230. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 235. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 234. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 236. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. 236. amandman. Zatvaram glasanje. Odbija se. 207. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 208. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 5. A. Tko je za? Protiv? Molim provjeru. Kompromis 5. A. Zatvaram glasanje. suzdržan, ima puno suzdržanih hvala, usvaja se, ne odbija, usvaja se, kompromis šesti, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se, dvije stranice dalje, kompromis sedmi, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se, 258, tko je za, protiv, suzdržani, molim provjer, 258, Molim provjeru 258. zatvoram glasanje. Odbija se. Kompromis osmi. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis deveti. Tko je za? Protiv suzdržani. A, ima puno onih koji su protiv. Dobro, molim provjeru. Pučani ne. Dakle, možda bih trebao glasati sporije, evo ponavljam. Kompromis 9. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. pet stranica dalje. Kompromis 10. A. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. pet Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 325 koji je za, protiv, suzdržani, molim elektroničku provjeru, 325. Zatvoreno glasanje. Odbija se. 53 amandmana Envija, koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 13, koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 57 prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 339 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 85 tko je za, 58 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 15 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se sedam stranica dalje prilog 15. Eh, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. Dakle, prilog 15. Molim provjeru. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se 7 stranica dalje. Kompromis 17. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 18. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 19. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tri, 4, jedan, Tko je za, protiv, molim provjeru. 3, 4, 341. Otvaram elektroničko glasanje, zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 20. Ispričam se. Amandman 317. 72. drugi dio. To je važno. Tko je za, protiv? Mm, molim elektroničku provjeru. Otvaram glasanje. 372. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 405. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 410. Tko je za? Provjeravamo 405. Otvaramo elektroničko glasanje. Zatvaramo elektroničko glasanje. Odbija se. 410. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Kompromis 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 423. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. 23. Zatvaram glasanje. Odbija se. 57. drugi dio. Tko je za? Protiv? suzdržani. Sad ovo zasigurno moramo provjeriti. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 647 koji za protiv suzdržani odbija se. Kompromis 22 tko je za protiv suzdržani usvaja se. Prilog kompromisu 22 tko je za protiv suzdržani, molim provjeru. Prilog kompromisu 22. Mm, otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se kompromis 23. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se prilog kompromis 23. Tko je za? Protiv molim provjeru. Prilog kompromisu 23.

Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 477. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 478. Tko je za? Protiv. suzdrani. Odbija se. Amandman 479. je povučen. 481. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se drugi tko je za protiv suzdržani odbija se sam drugi tko je za protiv suzdržani molim provjeru sam drugi, zatvaram glasanje odbija se sam treći tko je za protiv suzdržani, odbija se. 684 Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 24. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 7 stranica dalje. 69. Tko je za? Protiv? Molim provjeru 69. NV69. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 523. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 524. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Želite provjeru? Dobro. 524. Otvaram elektroničko glasanje, zatvaram glasanje. Odbija se kompromis 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se šest stranica kasnije. Dalje. 74. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se 563. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se kompromis 26. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 29. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 29. A. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 573. Tko je za? Protiv, suzdržani, molim elektroničku provjeru. 573. otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se kompromis 29b. Tko je za? Protiv suzdržani. Usvaja se kompromis 13. Za. Protiv suzdržani. Usvaja se kompromis 27. Za. A ispričavam se, ne u pravu ste. Nedostaje amandman 5. 583. Ispričavam se. Do mene. Glasat ćemo ga. 583. Izvolite. Za. Protiv. Sustršani. Odbija se. Kompromis 27. za, protiv, suzdržani, u se. 5, 0 je 0, za, protiv, suzdržani, odbija se. 591 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 31 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dodatak 32. kompromisu za, protiv, suzdržani, usvaja se. 619 za, protiv, provjerit ćemo. 619. zatvaramo glasovanje. Odbija se. 620 za, protiv, suzdržani, odbija se. 621 za, protiv, suzdržani, odbija se. Imamo dva amandmana zajedno, 622624 za, protiv, provjerit ćemo oba. Hvala vam. Zatvaram glasovanje. Odbijaju se. 625 za, protiv, suzdržani, odbija se. 626 za, protiv, suzdržani, odbija se. 623 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 623, provjerit ćemo 623 i zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 28 za, protiv, suzdržani, Usvaja se dodatak kompromisu 28. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 33. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 71. za, protiv, suzdržani, odbija se. NV2 za, protiv, suzdržani, odbija se. 72 za, protiv, provjerit ćemo. 72. I close Zatvoram glasovanje. Da, trebali biste odmah podići ruku ili bih ja možda trebao usporiti. 73. Za, protiv, Suzdržani provjerit ćemo. 73. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 74. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 76. za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 77. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis 34. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 35. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 88 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 88. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 97 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 97. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 37. Za, protiv, suzdržani, usva se. 39. 38. Ispričavam se za, protiv, suzdržani, usva se. 39. za, protiv, suzdržani, usvoja se. 40. za, protiv, suzdržani, usvoja se. 98. za, protiv, suzdržani, odbija se. 107. za, protiv, suzdržani, odbija se. 108. za, protiv, suzdržani, odbija se. 110 za, protiv, suzdržani, odbija se. 111 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 41 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 126 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 43. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 44. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 133. za, protiv, suzdržani, odbija se. 134. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 134. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 135 za. Protiv. Provjerit ćemo još jedan put 135. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Da, 135. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Hvala. 136. za. Protiv. Provjerit ćemo. 136. 136. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 137. za, protiv, provjerit ćemo još jedanput. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 138. za, protiv, suzdržani, usvaja se. NV16 za, protiv, suzdržani, odbija se. 139 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Sto trideset glasovanje. Usvaja se. Kompromis 44a za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 45. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 46. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 143 za, protiv, provjerit ćemo. 143. I close the vote. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Sljedeći za, protiv, suzdržani, usva se. 145. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 47. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 48. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 155. za, protiv, suzdržani, odbija se. 156. za, protiv, provjerit ćemo. 156. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 157. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 49. za. Protiv suzdržani, usvaja se. Kompromis 50 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Envi 172 za, protiv, suzdržani, odbija se. 169 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 169 Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 170 za. Protiv. Provjerit ćemo još jedan put. 170. 170. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 175. za. Protiv suzdržani odbija se. 176. za, protiv, suzdržani, usvaja se. NV 27 za, protiv, suzdržani, odbija se. NV 29 za, protiv, suzdržani, odbija se. 179 za, protiv, suzdržani, odbija se. 180. za, protiv, suzdržani, odbija se. 181. za, protiv, provjerit ćemo. 181. provjera. 181. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 30. za protiv, suzdržani odbija se. 183. za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 51. za, protiv, suzdržani usvaja se. 187. za, protiv, suzdržani odbija se. 188. za, protiv, suzdržani, odbija se. 189. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 189. Zatvorom glasovanjem Usvaja se. Kompromis 52. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 193. za, protiv, suzdržani, odbija se. 194. za, protiv, suzdržani, odbija se. NV32 za, protiv, suzdržani, odbija se. NV33 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 53. za, protiv, suzdržani, odbija se Usvaja se. Nećemo glasovati o 199. nego o 201. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 59. za, protiv, suzdržani, odbija se. I sada prelazimo na završno glasovanje o nacrtu izvješća sa izmjenama. Glasovat ćemo poimenično. otvorom glasovanje. Thank you. And Hvala, glasovanje. Rezultat je dobar i čestitke izvjestitelju. Sada ćemo glasovati o ulasku u međuinstitucionalne pregovore u temelju pravila 69c. Glasovat ćemo isto tako pojedinačno. Otvaram glasovanje. And Zatvaram glasovanje. Um, huge majority. Očito je da imamo veliku većinu tako da to znači da krećemo međuinstitucijske institucijske pregovore. Zahvaljujem svima. Molim vas kolege samo da čujemo nekoliko riječi od izvjestitelja. Ja ću biti vrlo kratak. Htio bih samo zahvaliti svima izvjestiteljima u Sjeni na sjajnoj suradnji. Uistinu mi je drago što smo danas dobili većinsku potporu za trijalog i radujem se daljnjoj suradnji. Također zahvaljujem eh, svojim službenicima i službenicima iz ITRA koji su svi sjajno odradili svoj posao. Hvala. U redu, sada prelazimo na drugu točku, a to je nacrt mišljenja kojima se usvaja niz pravnih akata koji omogućuju korištenje regulatornog postupka s nadzorom to će biti e, jedno glasovanje. Nadležni odbor je Juri. Glasujemo poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Imamo većinu. Hvala svima. Hvala svima koji su sudjelovali u glasovanju. Završili smo s ovim dijelom sastanka i sada možemo odmah nastaviti sa sljedećom točkom dnevnog reda, a to je ITER. Riječ je o ITER-u. To je vrlo važna točka našeg dnevnog reda. Dragi kolege, ukoliko želite napustiti dvoranu, lijepo vas molim da to učinite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

Dragi kolege, molim vas, zamolit ću kolegu izvjestitelja, gospodine Benson, i svi ostali, lijepo vas molim, molim vas sa malo tišine, molim vas da zauzmete svoja mjesta, ili sjednite ili nestanite ne ostavljam vam drugu mogućnost. Dakle, imamo dvije opcije. Ili sjednite, zauzmite svoje mjesto ili odmah napustite dvoranu. Uh, thank you very much. Hvala vam. Dakle, pred nama je važna tema. Uh, bit će riječ o ITER-u, doprinos Europske unije reformiranom projektu ITER-a, razmjena mišljenja sa gospodinom Grosimosom Tomasom, koji je iz glavne uprave za energetiku, te sa gospodinom Bernardom Bigom, glavnim direktorom organizacije za ITER, i sa Johannesom Švemerom, direktorom zajedničkog poduzeća Fuzija za energiju. 14. lipnja 2017. godine, prije nekoliko mjeseci, komisija je objavila pćenje o doprinosu Europske unije reformiranom projektu ITER. Europska unija je glavni, eh, da je najveći doprinos projektu ITER i budući doprinos ITER-u će biti sastavni dio predstojećih pregovora o novom višegodišnjem financijskom okviru, a tu je važno spomenuti i Brexit. Dakle, ne samo MFF, nego i Brexit. Imamo ne tako mnogo vremena, sat vremena za raspravu. Krenut ćemo od zamjenika glavnog direktora, gospodina Gerasimosa Tomasa, koji će nam dati jednu kratku prezentaciju od strane komisije. Izvolite. Izvolite. Hvala predsjedniče. Imamo mm, prezentaciju na PowerPointu, molim ekran. Evo ovo je ono što mi gradimo u međunarodnom partnerstvu sa sedam zemalja iz cijeloga svijeta. Idemo dalje. Kao što je predsjednik rekao, u lipnju 2017. komisija je usvojila komunikaciju pozitivno ocjenjujući angažman Europske unije u projektu ITER. Ova komunikacija e, daje na transparentan način ko, kaže koji su bili problemi, kašnjenja u proračunu, daje transparentnu sliku ne samo za izgradnju, već i do kraja ovog projekta. Mi kažemo da na toj osnovi e, sa novim rasporedom da bismo e, sada e, morali opet angažirati Europu da idemo dalje Imamo niz važnih akcija e, od 2015. Imamo novog glavnog direktora za IAO i e, novog direktora za energetiku. Imamo tu ključne točke naših dostignuća. Mi pratimo taj projekt e, kvartalno sve do kraja izgradnje. u ovoj novoj polaznoj osnovi e, koju ćemo usvojiti imamo e, suklaznost sa sadašnjim VFO-om, nastavit ćemo rad na ITER-u bez e, da pređemo gornju granicu VFO, VFO-a, a nakon 2020 tražimo doprinose Znamo koji su rizici koji postoje i, e, i e, potreba za e, sredstva za izvanredne situacije. do sada tu nismo imali veliku reakciju. Ovo je transparentan način, međutim, da idemo dalje u proizvodnji energije fuzijom. Stoga tražimo podršku Europskog parlamenta kako bi Europska unija imala i dalje vodstvo na području ove vrste e, energije. U dugoročno e, govoreći e, kad nestanu fosilna goriva obnoviva energija će biti ključna. Nemamo mnogo dodatnih sredstava za proizvodnju energije E, stoga tražimo mandat od ministara da e, usvojimo ovu novu osnovu. Imamo aktivni angažman naših međunarodnih partnera. Osigurat ćemo da i njihovu daljnju podršku. U nizu rasprava o ITER-u u prošlosti Imali smo ove projekcije u prošlosti, zašto je sada situacija e, drugačija? Imamo napredniju fazu projekta, 90% nacrta su finalizirani za e, izgradnju, 70% e, non-plazma komponenata, kompanije rade na dijelovima i već imamo tri nezavisne revizije i, tu se vidi ne samo napreda e, projekta, već i dobro upravljanje rizicima. E, nastavit ćemo sa godišnjim e, vanjskim revizijama gdje se vidi kako Europa doprinosi i kako proaktivno rješava probleme. Koje su koristi? Koje su koristi fuzije kratkoročno i dugoročno? E, koristi dolaze e, kratkoročno. E, imamo nove, najnovije tehnologije. 430 poduzeća sudjeluju u proizvodnji dijelova za izgradnju Avignonu. 2015. E, smo e, bili nekako u uskom grlu, međutim sada e, napredujemo, poduzeća se, su se zainteresirala, imamo podugovaratelje, dolaze s novim tehnologijama svaki mjesec kako projekt napreduje. Imamo i popratne efekte tehnologije koje se razvijaju za ITER, koriste se u drugim tehnologijama. Dati ću dva primjera E, takvom e, e, tehnologije oblikovanja metala koje koristi Airbus. To je razvijeno unutar ITER-a. Imamo također i tehnologiju magnetske rezonancije koja je razvijena kao dio projekta ITER i sada se to koristi u medicini radimo na naprednim materijalima, na diagnostici i drugim područjima. Sve je to dio istraživanja u ITER-u koji se odražavaju na druga područja. Imamo zajedničku viziju i u Europi e, projekta ITER i laboratorija za ITER. E, e, svi radimo zajedno, svi znamo da je ITER potreba, potreban kako bismo dokazali izvedivost i korisnost e, fuzijske tehnologije e, i tražimo podršku i vijeća i parlamenta za daljnji napredak. Vrlo je važno da e, čujemo stanovište komisije i vas o tome. Sljedeći govornik, gospodin Bernard Bigo, glavni direktor e, ITER-a. Izvolite, izvolite. Drago mi je što vam mogu e, prikazati e, situaciju u projektu ITER. Nadam se da ćemo dobiti slajdove. imate ovdje e, e, područje e, izgradnje projekta ITER. Imamo ovu veliku platformu na 45 hektara, mnogo zgrada kao što vidite, a, a uskoro ćemo dobiti i dodatnu opremu. Ovaj projekt je jako važan kako bismo imali E, mogućnosti za istraživanje e, fuzijske energije kako bismo dali alternativu za sadašnju opskrbu energijom. To je takozvana baseload e, technology. Ovaj projekt se može ostvariti samo međunarodnom suradnjom jer veličina opreme centrale je to je tako ogromna veličina da to ne može izvesti samo jedna zemlja. E, će 20 godina da to izgradimo. Trebamo komoru za vakomsku posudu, promjer 20 metara, visina 20 mera. E, magnetski kavez e, mora biti ispod 0,5 e, mm. stoga je međunarodna suradnja vrlo važna. Imamo sedam međunarodnih partnera. Kao što je e, e, gospodin Tomas rekao, projekt je e, počeo, na početku je imao teškoća u financiranju. Ja sam preuzeo u, upravljanje projektom 2015. 15. Ova nova organizacija ima jasnu upravu idemo kroz e, e, revizije e, kako bismo imali relevantni raspored i transparentne troškove mi smo dobili odobrenje našeg projekta imamo vanjsku reviziju kako bismo ocijenili koliko je valjan naš prijedlog 2016. smo imali to, tu reviziju, to ste već čuli, e, to je rekao gospodin Tomas. Mm, imamo upravanje e, rizikom, imamo upravljanje konfiguracijama i svi, sve revizije su bile pozitivne. Amerika je rekla da je u interesu svih nacija da ostanu u projektu ITER ono u što vas želim uvjeriti e, e, nije samo da smo se reformirali i da imamo vrlo dobru ocjenu našeg plana, već da smo i e, predani tome da imamo sedam ključnih točaka faza koje će pokazati da ima, idemo u, dobrom smjeru. Sve te faze su bile uspješne imamo o, izgrađene fidere, e, napajala e, za 70 tisuća ampera. E, veliki uspjeh. Sve je do sada bilo uspješno. Sada imamo ono što zovemo pouzdanim planom. Sve te faze su o, osigurane, do 2025. ćemo ići do prve plazme, first plazme, first plazma. Svaka faza mora biti osigurana. Ako jedna a, izostane, onda bi e, to sve pokvarilo. Ne možemo e, imati e, dodatnih troškova jer bi to omelo naše financiranje. E, sva oprema dobro radi, imamo e, komplementarne instalacije, e, prvi pokrovni zid, na primjer, imamo dodatno grijanje i pogoni koji će omogućiti recikliranje materijala. Sve je to odlično isplanirano, Imamo, imat ćemo potpunu fuziju do 2025. E, ovdje vidite e, e, primjere toga što nam daju naših sedam partnera. Imamo vrlo inovativne tehnologije. Prema tome, projekt ide u dobrom smjeru, upravljanje je dobro, i trebamo angažman svih sedam partnera. Ako jedan partner ne bude ispunjavao svoje obveze, e, Europa je voditelj ovdje pa može intervenirati. ITER se e, kreće prema napred, ovdje je slika, ovdje je e, bio plašt, vidite kako je to impresivno. Ovime bih završio. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa gospodine Bigo na ovim komentarima, na ovom opusu. E, e, znamo koliko je važan ovaj projekt za našu budućnost. Gospodin Johannes Schwemer, direktor e, kompanije Fusion for Energy. Hvala što ste me pozvali ovamo i pokazali zanimanje. Fusion for Energy agencija je osnovana prije e, pet godina. E, ona je dio ITera. E, Europa financira ITER sa 45%. Imamo urede u Njemačkoj i u Japanu i zapošljavamo 460 službenika iz cijele Europe. Naš proračun je bio 7,6 milijardi do 2020. godine. Ključni doprinos Europe je, jesu zgrade. E, vidite kako se to razvijalo tijekom posljednjih godina. To nije sada prazno područje imamo 2700 e, suradnika, e, napredujemo svaki dan, članovi parlamenta su dobrodošli da nas posjete i e, najbolje se osvjedočiti o našem radu na licu mjesta. Ključni doprinosi od strane Europe napojni zavoji, na primjer, Ovdje vidite e, dio našeg tima u ovom navoju. To je tako zvani winding pack. E, ovo je najnovija tehnologija koja pomaže europskoj industriji da kreće naprijed. Imamo konzorciji, sedam europskih kompanija i sedam europskih zemalja. E, vakumska posuda je velik dio e, ove opreme. E, evropske kompanije izgrade ključne elemente za i daju najnovije tehnologije imamo Njemačku, Italiju, Španjolsku, Francusku i poduzeća iz tih zemalja. Ako pogledamo novac koji ide u europsku industriju, e, imamo značajne brojke. Mm, potrošili smo oko 4 e, e, milijarde i do 2025 ćemo imati još 4 milijarde. Mm, e, u kratkoročno gledano je to važan e, način e, poticanja europske tehnologije i industrije. Ugovori su dobro raspodijeljeni među europskim zemljama. Nijedna zemlja u Europi nije izostavljena iz projekta. F eh, eh, eh, mm, for Energy je mi smo počeli 2015. 16. Profesionalizirali smo organizaciju. Od znanstvenog poduzeća smo se pretvorili u profesionalno poduzeće mm, Mm, ja sam i prije radio na tim područjima pa sam nastojao poboljšati sve kapacitete poduzeća kako bismo sazreli. E, skratit ću priču, sad smo e, stari deset godina. E, u Barceloni ćemo 30. E, studenog postaviti tu godišnju, godišnjicu, svi ste pozvani na tu proslavu. Mislim da je ovo važna poruka. Fuzijska energija je osnovna a, energija za budućnost. Ako pogledate to iz perspektive starih Grka, oni su željeli e, letjeti poput ptica, imati e, energiju sunca i biti moćni poput bogova. E, mi smo e, prilično daleko došli sa istraživanje, imamo internet, umjetnu inteligenciju, sve to. Ali sa suncem imamo nekih e, poteškoća. Međutim, uz vašu pomoć nadam se da ćemo ići dalje. Najviše hvala direktore na vašem izlaganju. Sada pitanje i komentari gospodine Kelly. Sean Kelly, izvolite, vi ste prvi govornik. Najviše hvala svim govornicima. Ovo je doista stručna high-tech rasprava, jako zanimljiva i naravno veoma važna. Imam jedno jednostavno pitanje. Primijetio sam na jednom od slajdova da se kaže da, je, da fuzija ima potencijal opskrbljivati skoro neograničene količine energije. I onda je govornik rekao da je to nešto se, što je komplementarno s obnovljivim energijama. Samo sam htio znati dakle da li može neograničene količine energije davati i da li može zamijeniti sve druge energije na troškovno učinkovit način. I drugo, imajući na umu korist eh, na svjetskoj planetarnoj razini, evo vi ste spomenuli SAD, koji doprinos trećih zemalja izvan Europske unije ovom istraživačkom radu. Da li oni sudjeluju u tome? Jesu neovisni? I ako imamo ovu neograničenu energiju na splaganju posredstvom fuzije, da li će oni platiti svoj udio ili kako će se to razvijati? Hvala. Hvala, gospodin Pohe u ime SID-a. Prethodni govornik je govor, nastupao u ime Europske pučke stranke. Dobro jutro, predsjedniče, dobro jutro. I ravnateljima. Želim zahvaliti na ovom, ovoj prezentaciji o financiranju ITER-a i o informacijama glede stanja stvari. Prošle godine bio sam zadužen za ITER i pitanja računovodstva. Znam da je napravljen veliki napredak, i to su potvrdili Europski parlament i Europski revizorski sud znam, dakle, za sve informacije koje se tiču financiranja nakon 2020. I realnost projekta je od ključnog značaja kako bi se očuvalo povjerenje u ovaj projekt. Bilo određenih ispravki prije što je projekta proračuna popunjen. Dakle, ja ne mislim da su ove brojke realne. S druge strane, pak, potrebno nam je dovoljno financijskih sredstava za financiranje ovakvog projekta, jer nedostatna financijska sredstva mogu uzrokovati odgode. Želim bih vas pitati da li ste razmišljali o nekim drugim izvorima financiranja, ne isključivo javna, javne financije. Dakle, da li ste razmišljali o eventualnim privatnim partnerstvima kako bismo imali privatno-javna partnerstva i u okviru projekta ITER. Dakle, ako trebamo dati 10 milijardi eura, onda trebamo imati, dobiti jamstva. Komisija također razmišlja i o posebnoj rezervi od 10% i rekli su da bi moglo doći do odgode od dvije godine. Htio bih čuti vaša mišljenja o ovim problemima, kako bi to moglo uticati ovakav, ovakva odgoda kako mogla uticati na projekt i koje su vaše namjere kako reagirati. I što mislite o situaciji u komisiji? Komisija će naime raspravljati o komunikaciji, ali mislim da će biti jako teško donijeti konačnu odluku prije sastanka vijeća u studenom. Htio bih čuti vaše mišljenje koji će biti stav Euroatoma na sastanku vijeća i o čemu ćete raspravljati na sastanku vijeća u studenom. Još jedno pitanje, 75% troškova, svih troškova ide na inovacije i istraživanja. Rekli ste također da će biti nekih popratnih eh, proizvoda. Možete li nam reći nešto detaljnije o tim popratnim proizvodima? proizvodima. Također mislim da bi bilo dobro imati jednu posebnu studiju o tim eh, popratnim proizvodima. Zatim zadnja stvar, Francuska će i dalje davati 20% ukupnih, pokrivati 20% ukupnih troškova. Je li Francuska već upoznata s novim planovima, rokovima do 2045. i koji je stav zauzela Francuska teško reći, odnosno predvidjeti kakvi će biti zaključci e, glede pregovora o Brexitu, no htio bih vas pitati koji je stav Ujedinjene kraljevine o budućnosti Najpša hvala. Hvala na vašim komentarima i pitanjima. Sljedeća govornica Rebeka Harms u ime zelenih. Hvala. Imam dva komentara. Imam jedna stvar, e, stalno se vraća na razgovore kada se govori o ITER-u. Dakle, vi ste o tome govorili, a tu se radi o, konstantnoj pouzdanosti, o povjerenju. Naravno, dakle, kako bi se izbjeglo povećanje troškova izazvanih određenim kvarovima. Svaki kvar e, jako je skup projektu kao što je ITER, naravno, to je istraživački projekt e, koji traje desetljećima. Dakle, vi ste govorili o tom povjerenju, o toj pouzdanosti. Zatim, Kada bi, koje su procjene o eventualnoj operativnosti projekta? Vi ste rekli da bi trebalo odgoditi rokove dalje no, u ovom ukupnom kontekstu postavlja se jedno pitanje, naime, da li Europska unija, s obzirom da toliko ulaže, da li može računati na pravi doprinos od strane interneta, vi ste spomenuli doprinos eh, fondova Europske unije ove godine fondovi se izvlače iz e, općeg proračuna Europske unije, govoreći o postupcima i mislim da ćemo, da komisija moći to komentirati, no možete li nam reći procentima koji je udio istraživanja u ITER-u koji ide na proračun energije ITER, dakle fond ITER. Jer mislim da su to dvije različite stvari, ako se ne, ne griješim. Naime, čini mi se kada imamo e, proračun za istraživanje, treba donijeti neke odluke, ponekad kolege ne znaju koji je udio namijenjen e, energiji. Ja bih htjela znati koji je dio energije u iter koji ide preko e, istraživanja, preko stavke istraživanje u proračunu ITER. Ja mislim da je ovo projekt koji će ipak trajati 50 godina, tako da bi bilo zanimljivo i dobro raspolagati tim informacijama. Još jedna stvar koju ste spomenuli i koja me zanima, tu ima taj popratni efekt. Dobro, ali u kojoj mjeri su privatni fondovi uključeni u projekt ITER? Imamo li neke možda velike e, gigante i iz sektora energije koji čekaju, koji vrebaju, koji, da li ima poduzeća koja ulažu u ITER. Najljepša hvala. Dragi kolege, kao što ste mogli primijetiti, nažalost, predsjednik je morao morao se odazvati nekim drugim obvezama, tako da ću ga ja zamijeniti. Sada gospodin Lamasur, izvolite imate riječ. Hvala, hvala predsjedniče. Ja nemam čast eh, biti punopravni član odbora ITRA, ali hvala vam što mi dajete riječ. Ja sam s puno pozornosti na odboru za proračune pratio ovaj projekt e, čitav niz godina i nama je jako stalo do toga, jer kao što je što su govornici jako dobro objasnili, to je jedini veliki projekt e, za fundamentalno istraživanje e, je svjetski predvoditelj Europska unija i e, jako je važan jer se radi o solarnoj energiji, to je jako dugotrajno i skupo, kompleksno. U početku u upravljanju projekta bilo je puno grešaka, puno prekoračenja glede troškova, no sad sa zadovoljstvom vidimo da nova ekipa, osobito Bernard Bigot i ekipa iz Europske komisije, iz agencije f for Energy nam e, daju jamstva uspjeha koja nas umiruju. No pitanje koje želim postaviti sljedeće. Ovdje se radi o jako dugoročnom projektu. Europska unija dobro organizirana proračunski gledano kako bi zajamčila financiranje politika, barem srednjoročno gledano. I to možemo zajamčiti posredstvom višegodišnjih financijskih okvira i sada pripremamo narednih pet, odnosno sedam godina. No, kako stvari stoje s drugim partnerima? Da li su naši ostali partneri u stanju ponuditi slična višegodišnja jamstva, slična našem, individualno ili na sastancima vijeća ministara, država članica? Naime, prije nekoliko godina našli smo se u jako neprijatnoj paradoksalnoj situaciji u kojoj su naši partneri jamčili financiranje narednim godinama, ali mi nismo bili u stanju to napraviti. Imali smo dakle tu jednu godinu okljevanja, prebazili smo tu poteškoću u datom trenutku, no kakva, su, kakva je sada situacija za naredne godine? To bih htio čuti. Hvala vam. Sada zastupnik za NATO. Hvala predsjedniče. Ja sam bio u Karadašu kako bih vidio što se to tamo zbiva. Moram reći da sam jako entuzijastičan glede ovog projekta nuklearne fuzije. Želim reći da u Italiji imamo jedan eksperimentalni program e, koji je počeo prije par godina, ali u biti stvarno je počeo prije 70 godina s Antonijom Rostanjem koji je bio ravnatelj Instituta za fiziku u njegov sin Đorđe Rostani sigurno ga jako dobro znate jer on je bio jako dugo veliki dionik ovog projekta. Evo jedna kratka anegdota, dakle prije 30 godina kada smo tek izgradili taj e, RFX e, eksperimentalni pogon za obrnutu fuziju, dakle to je jako maleno usporedbi sa onim što se radi u Karadašu, naravno. No, tada, prije 30 godina, govorilo se o eksperimentalnim e, projektima i Đorđe me je govorio, što misliš? Dakle, možda ćemo kroz 20 godina moći proizvoditi, da li ćemo, pitao sam ga da li ćemo moći proizvoditi drugačiju energiju, on je rekao možda 30 godina. E, će trebati ne 20. I sad nedavno mi je rekao za 40 godina ćemo uspjeti. Dakle, što je više vremena prolazilo, duži su rokovi bili. I evo na kraju, kada sam otišao u Karadaš, sjetio sam se toga i mogao sam vidjeti koliki je, koliki je taj eksperiment, e, popratni efekti, vrhunska tehnologija koju u tome sudjeluju. Dakle, i čini mi se da tijekom ovog stoljeća, čini mi se da ćemo moći vidjeti da li ćemo biti u stanju upravljati fuzijom koja će trajati, eto, ako ništa, 30-40 minuta. Brojni su sumnjičavi glede ulaganja milijardi eura u takav projekt, no istovremeno danas e, ovaj pogon u Kardašu je na sizmičkom e, području što, što izaziva strah od brojnih no vi to znate. Imam jedno pitanje, vi ste jako pozitivno ovo opisali, no siguran sam da u Karadašu postoje neki problemi. Dakle, tu su uvijek i pozitivni aspekti, ali i negativni. Dakle, ne smijemo dopustiti da nas e, nekontrolirani optimizam e, e, opsjedne i zaboravimo negativne stvari. Dakle, želio bih čuti koliko vremena još će trebati da napravimo jednu fuziju koja će se moći koristiti u energetske svrhe. A drugo pitanje kada ćemo imati prvu infrastrukturu koja će moći proizvoditi energiju koja će se moći trošiti zahvaljujući fuziji, ali koja će moći je učinkovito proizvoditi i pretvoriti u električnu energiju i to na e, redovit način, stabilan način, jer kako sva trenutno stoje, brojni su skeptični e, glede rokova i eksperimentalnog aspekta ovoga svega. Dakle, kada ćemo imati stabilnu fuziju? Da li imate ikakvu predođbu o tome, o eventualnim rokovima, možda nešto znanstveno potkrepljeno. Dakle, koji su rokovi koji će omogućiti da se to konkretizira. Hvala. Hvala vama, dragi kolega. Sljedeći kolega je kolega Freund. Ja dolazim, znate, iz Kopernikova e, grada, odnosno iz grada u kojem je Kopernik predavao i naš predsjednik jako dobro to zna. Mi imamo dugu tradiciju e, fizičara u tom gradu i ja nastavim tom logikom. Hvala, gospodin Freund, izvolite. Najviše hvala, veliko zadovoljstvo vidjeti vas sve ovdje. Evo, ja sam bio prije Karadašu, ne sjećam se više točno prije koliko vremena, prije pogodne možda, i mogu samo preporučiti svima koje to zanima da odu na lice mjesta osobno. Doista je drugačije biti na licu mjesta i gledati slajdove ovako u... Ja imam jedno političkije pitanje. Naime, kada smo bili tamo, u Karadašu, pitanje koje sam postavio ticao se uloge Rusije, jer tada, a to još uvijek vrijedi, bio je taj antagonizam između Rusije i Europske unije i vi ste me uvjerili da kako do sad stvari stoje, Rusija nije pogazila nijednu od svojih e, obveza. Sada imamo e, Sjedinje američke države koje vode drugačiju politiku spram one prethodnog predsjednika. Tako da se pitam da li to sve može imati bilo kakve utjecaje novo predsjedništvo u SAD-u E, da li ima ikakve ikakvog utjecaja e, glede suradnje sa američkim kolegama da li oni okljevaju glede svog danjih sudovanja u ovom projektu. Što se tiče gospodina Zanlata, on to jako dobro zna, isto kao i ja. Već je toliko novca uloženo u taj projekt da bi bilo glupo sada s tim prestati. priznate, evo nas u situaciji smo, bilo, to bi bila situacija u kojoj bismo to neizmjerne količine novca bacili kroz prozor kada, kada bismo sad odustali do ovog projekta. Hvala. Hvala kolege i sada ću ja postaviti svoja e, pitanja. Ako nemate ništa protiv, možemo na francuskom, ako se slažete. Ja bih postavio pitanje što je sa participacijom vanjskih partnera? Dakle, je li se to odnosi na financijsku, tehničku pomoć, dakle kada govorimo o vanjskim partnerima osim Europske unije, primjerice Koranci, Japanci, Amerikanci i ostale razvijene zemlje? Dakle, kao što znamo, imali smo prvi tokamak u Rusiji, čak smo i u Češkoj imali jedan manji tokamak u Pragu, da, na sveučilištu. I da kako moramo nastaviti istraživanja. Ja se bavim znanstvenim istraživanjima i znam da se nikada ne može planirati što će se dogoditi unaprijed, da kako imamo ciljeve koje trebamo slijediti 2025. E, moramo pokrenuti određene stvarne aktivnosti u sklopu ovoga projekta ne možemo reći da će to biti 2035. ili ne možemo reći da ćemo 2035. godine već početi dobivati energiju. To nema smisla, vi ne možete znati što vas čeka iza ugla ulice. Ja mislim da je ovo jedan izvanredan projekt koji je uistinu na prvom mjestu u među europskim istraživačkim projektima i mi moramo biti dakle u stanju na tome surađivati. Ja imam jedno vrlo jednostavno pitanje. Koja je najveća potencijalna prepreka za studeni mjesec, dakle kada su sljedeći pregovori? Dakle, lijepo vas molim ako možete da nam odgovorite na postavljena pitanja. Hvala. Hvala vam predsjedniče, uvaženi zastupnici. E, ja ću pokušati iznijeti mišljenje komisije vezano uz vaša pitanja. E, gospodin Bigo i gospodin Švemer će iznijeti svoja stajališta i mislim da je to zapravo jedan test za sve nas da damo komplementarne odgovore kao pravi tim. To je za nas izazov. Gospodin Kelly je postavio pitanje o neograničenoj količini energije koja se može proizvesti te o cjenovnoj učinkovitosti i o trećim zemljama. Komisija ima vrlo transparentno stajalište. Komercijalna fuzija je komercijalne prirode e, i to će biti u drugoj polovici stoljeća, dakle nakon itera a u drugoj polovici ovoga stoljeća. To je uostalom i navedeni cilj naše politike u području klimatskih promjena, dakle na kraju ovoga stoljeća trebamo se riješiti fosilnih goriva. Kratkoročno gledano, naši napori idu u smjeru razvoja obnovljivih izvora energije, budući da je to najveći izvor energije koja se ne temelji na fosilnim gorivima. Istovremeno radimo na ekologizaciji ostalih izvora. Plin će da kako poslužiti kao nadopuna energije dobiveno iz fosilnih goriva. Međutim, ono što nam treba jest e, jedna polica osiguranja. Pitanje je hoćemo li se moći osloniti samo na obnovljive izvore ili nam treba i komplementarni izvor energije i hoće li biti dovoljno solarne energije ili pak fuzijske energije koja može poslužiti kao takva nadopuna. Bilo je mnogo pitanja o financijskim sredstvima, ja ću ovdje iznijeti svoju osobnu računicu. Trošak projekta koji imamo sada, slijedom napravljenih revizija, iznosi ukupno 18,8 milijardi eura. To je ukupni iznos. U razdoblju izgradnje Europa će izdvojiti 45%, a u operativnom dijelu 35%. Dakle, u prvoj fazi će doprinos Europske unije biti veći, budući da imamo potrebnu tehnologiju, a u operativnoj fazi ćemo smanjiti svoj udio doprinosa. Ako uzmete taj e, naveden iznos od 18,8 milijardi i tome dodamo još 20 milijardi za nepredviđene izdatke. Kao što je rekao gospodin Švemer, riječ je o projektu vrijednom, e, da, koji će se odvijeti tijekom 35 godina. Dakle, e, to je ukupni iznos od 550 milijardi eura. Dakle, to je osigura, jedna polica osiguranja za e, jedan takav projekt koji će iznositi 550 milijardi eura za razdoblje od 35 godina. To je jedna procjena i to vam može e, dati predođbu o razmjerima tog projekta. Osnivači e, sporazuma o ITER-u, inicijalnog e, sporazuma, smatraju da je ovaj projekt preskup da bismo ga odradili sami. Niti mi, niti kinezi koji imaju više novca, Rusi koji raspolažu tehnologijom, ne mogu to odraditi sami, to je preskupo. Istina je da je Europa ovdje vodeći partner u smislu tehnologije, s obzirom da imamo najveći tokamak na svijetu, ali u nekim materijalima i određenim tehnologijama moramo također učiti od svojih partnera. Riječ je o međunarodnom projektu koji ima brojne prednosti, no mi smo to zadržali u Europi, mi upravljamo procesom i imamo vodeću ulogu. Kratkoročno gledano, Europa se pobrinula za financiranje projekta do 2020. godine sve partnerske zemlje usvojile su novu osnovu, dakle u tehničkom smislu sve nacionalne agencije koje daju svoj doprinos te predstavnici partnerskih zemalja složili su se sa tom novom e, projektnom osnovom, što znači da su preuzete političke obveze. Mi e, ćemo sazvati ministarski sastanak u drugom tromjesečju 2018. godine, tako da se postigne dogovori na najvišoj političkoj razini, ne samo u Europi, nego i sa ostalim partnerima. U Japanu, Kini, Južnoj Koreji, Rusiji taj proces e, preuzimanja političke obveze a nadam se da ćemo dobiti mandat od vijeća i parlamenta. Dakle, taj proces je ili završen ili je u tijeku, ali poodmakao. U Indiji se još vode pregovori. Premijer mora donijeti završnu odluku, međutim nadležna tijela su dala pozitivnu ocjenu. na posljednjem samitu EU-Indija spominje se da Indija preuzima obvezu suradnje sa Europskom unijom u području fuzije. Zatim tu su Sjedinjene američke države već e, tijekom e, posljednje administracije SAD su naglasile da će izvršiti još jednu analizu do kraja ove godine. Nacionalna akademija znanosti i Ministarstvo energetike će izraditi novo izvješće u kojem će se ocijeniti dosadašnji napredak projekta. Kako je došlo do e, smjene u administraciji, nova administracija će sada dati svoju ocjenu projekta, to je sasvim uobičajeno. Trenutno nismo dobili nikakav e, negativni signal iz SAD-a. Ja ću sljedeći tjedan otići u posjet u Washington Očekujemo da ćemo do kraja mjeseca dobiti izvješće od Nacionalne akademije za znanost, a Ministarstvo energetike će iznijeti svoj prijedlog negdje krajem ove godine. Dakle, što se tiče SAD-a, SAD je u sličnom položaju kao i mi. Dakle, oni, mi čekamo od država članica i parlamenta da nam daju mandat, a u SAD-u se još mora pojasniti, odnosno razjasniti politički mandat, ali nema zapravo odgode u odnosu na prethodnu administraciju. Oni su predvidjeli dati svoju ocjenu do kraja godine. E, bilo je mnogo pitanja o dakle pozitivnim e, rezultatima istraživanja. Već sam spomenuo da uloga industrije postaje sve važnijom iz dana u dan. Ovaj projekt je imao loš imidž, bilo je dakle onih koji su izvodili radove, međutim to se kasnilo sa uplatom i tako dalje, tako da smo došli na loš glas, ali od početka 2015. godine e, tvrtke koje surađuju na projektu e, rade to vrlo brzo, tako da je uistinu možemo reći da se vidi pozitivan učinak na industriju. Još nismo došli u fazu da dobivamo financijska sredstva iz privatnog sektora. Naime, e, korištenje fuzijske energije u komercijalne svrhe još nije dokazano, tako da su prednosti za tvrtke više u području materijala. E, nakon što se završi izgradnja. Nadamo se da će to postati moguće, ali iskreno rečeno mi ne možemo sada tvrditi da je to moguće i ne možemo e, znati hoćemo li dobiti financijska sredstva iz privatnog sektora. Francuska je potvrdila da će nastaviti plaćati svoj doprinos od 20% s obzirom da je projekt u Francuskoj i oni su također e, dakle potvrdili svoju spremnost na najvišoj političkoj razini. E, ja ću sada predati riječ kolegama koji će nastaviti. Nažalost, nemamo mnogo vremena, tako da ću ja nastaviti. Molim vas da budete što koncizni. Da, e, gospodine predsjedavajući, vi ste mi se obratili na francuskom, pa ako mi dopustite, onda ću ja nastaviti na francuskom. E, moj prvi odgovor je na vašu primjedbu gospodine predsjedavajući. E, danas imamo logiku da imamo industrijski i znanstveni projekt. Dakle, istovremeno je to industrijski i znanstveni projekt. Naša odgovornost sastoji se u tome da e, vodimo fazu izgradnje u, na temelju industrijske logike. Dakle, mi moramo poštivati najbolju praksu kod izgradnje projekta velikih razmjera. Moramo to rigorozno planirati. Mi smo to radili 2015. godine zajedno sa svim snabdjevačima. Većina snabdjevača je sada izabrana i ja sam se osobno angažirao zajedno sa svojim timom i nacionalnim agencijama da ovi vremenski rokovi koje smo vam predočili, koji jesu ambiciozni, budu e, realni i mi smo sada na putu da e, se tih rokova i držimo. Premda će to značiti da se prorađu i neka ad hoc rješenja. Što se tiče e, znanstvenih aspekata, ovaj projekt bi trebao pokazati nešto što do sada još nije učinjeno. Dakle, pomoć određene količine energije kojom se grije plazma, može se dobiti neto ...proizvodnje energije i to deset puta veća iz tog procesa fuzije. Mi znamo da tu postoji još nekoliko neodgovorenih e, znanstvenih pitanja i upravo e, zato, upravo u tome je i bit ovog e, postrojenja. Ne možemo kao znanstvenici nikada biti sigurni hoćemo što ćemo otkriti i možda otkrijemo još zanimljivije stvari. Moramo imati povjerenja u znanost i u naše inženjere Budemo li na odgovarajući način rukovodili ovom izgradnjom, e, osigurat ćemo dobre uvjete znanstvenicima koji će moći nešto dokazati. Vi ste me pitali za vremenske rokove 2021. E, prva plazma, dakle da se jamčit će se da e, instalaciju te komore, dakle sve će biti adekvatno instalirano. Zatim imamo sklapanje komponenti. Mi sada kontroliramo kvalitetu komponenti kako bi se e, to spajanje odigralo što bolje. Vi ste me pitali e, koji je doprinos europskih partnera. Svaki partner e, daje svoj dio i to ne u novcu. Ja ću vam dati konkretan primjer. Ova vakumska komora se djelomično radi u Europi, djelomično u Europi. E, korejski i talijanski e, partneri su se nedavno sastali kako bi poboljšali e, svoj rad, kako bi radili učinkovitije, tako da su se dogovorili da postignu još veću učinkovitost. Što se mene tiče, najveći doprinos svih partnera je da kako u financijskim sredstvima, ali isto tako ne smijemo zaboraviti industrijske i e, dakle industrijski doprinos i doprinos u smislu ekspertize. E, također je e, postavljeno pitanje o tome koliko su angažirani ostali partneri i mogu li oni preuzeti odgovornost za jedno dugoročno razdoblje, jer se spominju kao rokovi 2025. i 2035. Ja sam se sada vratio iz Japana. Za razliku od Europe, Japan e, ne planira svoje izdatke u jednom kroz višegodišnji financijski okvir. Međutim, oni e, su donijeli političku odluku na temelju e, dakle procjene troškova projekta do 2025. godine, oni će preuzeti obvezu da e, osiguraju financijska sredstva e, i to godinu za godinom. Mi danas imamo poteškoća sa prijateljima iz Amerike. Predsjednik Trump je iznio prijedlog proračuna da se za 20% režu sredstva za znanost. E, ITER također spada u tu proračunsku stavku. Mi intenzivno vodimo dijalog sa američkom administracijom i oni daju doprinos od 9% i mm, moraju shvatiti da će dobiti opremu koja će omogućiti da e, svi američki znanstvenici rade na tome i da im se isplati da ostanu u projektu Američka administracija je početkom siječnja 2017. godine to isplanirali. Dakle, sada će biti na kongresu da to provede iz godinu u godinu. Vi ste me pitali što je s Brexitom. Ja ne, mogu ovdje govoriti o e, političkim implikacijama, ali odmah nakon što je ova odluka o Brexitu donesena, ja sam stupio u kontakt sa britanskim vlastima, potvrdio sam da je fuzija, odnosno potvrđeno mi je da je fuzija od velike važnosti za tu zemlju, da je ITER uistinu referentni projekt za napredak u tom području, te da oni namjeravaju predložiti da ostanu u tom projektu. Njihov, doprinos je inače iznimno velik i da kako u jednom političkom formatu koji će definirati komisija i parlament. Znam da nema mnogo vremena e, i ako mi dopustite, mislim da ovdje govorim e, e, i mislim da moramo imati svi određenu dozu entuzijazma i optimizma. No, htio bih reći da sam isto tako vrlo skroman i znam da je vrlo teško da 35 zemalja i inženjeri koji dolaze iz tih zemalja zajedno surađuju nije lako. Ja znam koje su tu poteškoće u pitanju i iz tog razloga Europa mora pokazati da je odlučna i to će biti najbolji način da se sve strane angažiraju. Moramo shvatiti da su vremenski rokovi takvi da ukoliko jedna od strana ne izvrši svoje obveze, svi ćemo e, to platiti, odnosno kasnit će se s projektom. Iz tog razloga mi e, se e, radimo e, danonočno kako bismo, kako ne bismo probili vremenske rokove. Dragi kolege, možda ste vidjeli da ste u, u, ušle djevojke u ovu salu, pa ću prekinuti na minutu naše zasjedanje. Uh, Girls to Leader. Uh, naše dvije kolegice uh, sponzoriraju tu posjetu i um, želimo ih pozdraviti u našoj sredini. A sada ćemo nastaviti sa odgovorima gospodina Švemera. Većina mm, pitanja je već dobila odgovor, pa ću biti kratak u prvom redu što se tiče e, javno-privatnog partnerstva. E, ja, jasno je da ITER e, reaktor za istraživanje intelektualno vlasništvo će biti vlasništvo svih zemalja članica, a to sprečava privatne kompanije da sudjeluju Mm, možda u sljedećoj fuzijskoj mašini možemo osigurati privatno vlasništvo, ali ne sada. E, sada je to vlasništvo cijelog čovječanstva, što je dobro. Kako je moguće da ovdje Rusija, SAD i svi ostali surađuju na miran način? Ali e, imao sam tu sumnje, međutim nisu bile opravdane. Ovo funkcionira. E, gospođa Harms odgovorit ću njemački. E, e, troškovi u, u odnosu na ostale izdatke za e, istraživanje energetiku. Mogu se nadovezati na što je rekao Tomas, naši izdaci u 20 milijardi se izdaje u Njemačkoj za obnovljivu energiju. a E, i Evropska unija e, ima vrlo velike izdatke za obnovivu energiju. Mislim da je ovo dobar ulog, e, to vidi i Kina i bila bi velika greška da to, u, u to uspoređujemo sa drugim troškovima jer su naše svote zaista skromne pitanje od početka e, koje je postavljeno na početku hoće li to zamijeniti sve druge oblike energije e, e, letenje prvi let na druge, duge pruge je bio vrlo skup i štetio je okolišu vidimo da Ekološki troškovi zračnog e, e, prijevoza su sada niži od e, kopnenog prijevoda željeznice. Pa u budućnosti ćemo imati istu situaciju sa fuzijom i u prvom ćemo redu imati velike aglomeracije koje će biti skupe, ali za još 50 godina će možda fuzijski reaktori biti, maleni. E, to tako se razvija svaka nova tehnologija. Mislim da smo sada odgovorili zajedno s kolegama na sve, sva pitanja. Hvala lijepa. Nemamo mikrofona. Oprostite. Možda možemo imati e, kratka pitanja do, kao neku drugu rundu. Rebeka Harms ima 30 e, sekundi. Zaista me zanima ovaj odnos koliko trošimo na istraživanje u ITER-u i koliko trošimo na istraživanje u drugim oblicima istraživanja. E, to je vrlo mala stavka u cijelom proračunu Europske unije. Ako točno gledamo što trošimo na energiju. Hvala lijepa. Kolega Rubik ima riječ. Hvala lijepa. Ja se ispričavam što sam eh, zakasnio, morao sam glasati u jednom drugom odboru. E, je li se drugi partneri drže dogovorenog proračuna? Druge zemlje partneri. Dragi kolege, imamo li još pitanja? Hvala lijepa. Evo, druga e, runda pitanja je završena. Molim naše goste da nam odgovore. Izvolite, imali smo dva pitanja. Što se tiče pitanja gospođe Harms, nemam točne brojke. Mm, e, e, proračun ITERA sa obzorom 2020. i što se troši na energiju E, izvori energije i usporba. E, e, priroda u energetici je drugačija. CEF, na primjer, tu podržavamo prekogranične veze u električnoj energiji i plinu. A drugo su projekti koji imaju prihode. Kad se radi o istraživanju u, na, u energetskom sektoru, e, ono što mi istražujemo, inovacije, nove tehnologije, e, se također koriste. ITER je kratkoročno velika svota u usporedbi sa drugim proračunima za proizvodnju energije. Dati ćemo vam kasnije točne brojke. Bernard će vam dati drugu. E, svaka međunarodna suradnja e, je upitna, o, međutim ovo je vrlo privlačan način suradnje. Mm, mm ne, nećemo znati da li fuzija funkcionira ili ne ako ne budemo uh, surađivali. Svih sedam partnera su sada angažirani na tome. Naravno imamo i političkih promjena. Uh, uh, koristi od fuzijske tehnologije su tako ogromni da svi žele sudjelovati usprkos političkim razlikama. Um, um, E, punopravni e, član mora dati doprinos u naturi e, opremom i to je sada raspoređeno među partnerima. I druge zemlje se međutim žele pridružiti. Mm. Na primjer Australija. Australija nema jako, jako fuzijsko istraživanje, ali mm, o, oni e, žele također sudjelovati i financirati kako e, projekt kako bismo išli dalje. E, koji je vremenski raspored i što je demo? 2025. ako sve uspije imamo osiguranje da, da imamo dobro izgrađenu mašinu, stroj, da ona ima očekivani učinak. Možemo eh, napraviti prve narudžbe. 2035. Eh, eh, ćemo biti spremni da imamo energiju iz fuzijsku energiju. imat, ćemo, energije za 50 megavata plazme za grijanje. Moramo istražiti sve mogućnosti ovog stroja kako bismo optimizirali e, demo e, nacrt i stvarni pogon. 2035. E, je godina kada ćemo imati stvarni potencijal za izgradnju demoa. To će biti u potpunosti integrirano u energetsku mrežu i proizvodit će energiju. E, doprinosit će mreži. Glav, e, e, ovo je interciklički sigurno i može se modulirati, pa može biti komplementarna energija obnovivoj energiji. Možete startati i prestati i tako dalje. Možete raditi isprekidano. To je vrlo velika prednost do 2060. ćemo imati stvarno industrijsku demonstraciju kapaciteta ove e, nove energije. U drugoj polovici ovog stoljeća e, ćemo moći nadomjestiti e, veliki broj elektrana, konvencionalnih elektrana, fuzijskim elektranama a moći ćemo to koristiti i za druge svrhe. E, to vam se čini dugim, ali kad e, e, razmislite koliko je vremena prošlo od otkrića nafte u Teksasu do razvitka industrije, naftne industrije, to je trajalo cijelo stoljeće. Hvala. Znanstveno istraživanje, tu je normalno da ne, ne dogodi se sve preko noći. To je normalno. E, ovo što ste nam prezentirali je vrlo obećavajuće. E, to je izvedivo i to nam također osigurava mirnu e, suradnju, međunarodnu suradnju. To je sjajan primjer suradnje zemalja iz cijelog svijeta. Sve velike sile su angažirane na ovom projektu. Razvoj ovakvog e, projekta nas približava mirnom razvoju na našoj planeti. Hvala lijepa, imali smo vrlo zanimljivu raspravu. E, hvala vam lijepa e, gospodine Tomas, gospodine Bigo i gospodine Švemer. Nadam se da ćemo ih e, skoro, uskoro opet imati među nama, jer ovaj e, projekt ima punu podršku našeg odbora. Hvala. Dragi kolege, nastavljamo radom. E, sljedeća točka na dnevnom redu. Europski revizorski sud i sveobuhvatna revizija e, energetike i klime e, ne vidim, nažalost, ovdje gospođu Rebeku Harms. Nažalost, ona je, e, nas je napustila, shvaćam, ima drugih e, zanimljivih zaduženja. E, s nama će biti gospodin Phil Win Owen, član Europskog revizorskog suda. Izvolite, gospodine Owen. Hvala predsjedatelju, hvala na prilici da vam mogu predstaviti ovu, ovu reviziju. E, o, Olivier e, Prižon iz našeg suda. E, o, danas smo već e, dali e, iscrpni izvještaj odboru KONT, pa se ispričavam što ću neke stvari ponoviti. Reći ću e, dosta toga o energetskoj tranziciji. E, vidite ovdje slajdove na e, ekranu. Sveobuhvatna revizija nije prava revizija. Ona se radi na osnovi javnih informacija i objavljenih revizija drugih institucija E, koji e, e, radi tri stvari. Daje pregled onoga što se događa u Europskoj uniji. Tema je kompleksna i te, teško je naći teško je naći opise situacije drugdje. Drugo, E, pregled onoga što revizirski sud i Europska unija što su oni revidirali e, u proteklih nekoliko godina. Ističemo i glavne e, izazove kako bismo potakli raspravu i informirali buduće preglede E, energetske i e, klimatske promjene su usko povezane. Proizvodnja energije sagorijevanjem fosilnih goriva od strane industrije, kućanstva i prometa e, to iznosi 79% stakleničkih plinova u Europskoj uniji. Prema tome, e, to je vrlo važno za klimatske e, e, promjene. Tu imamo mnogo problema koje države članice moraju rješavati zajedno. Europska unija ima ciljeve do 2020. i 2030. Emisije treba smanjiti za 20 do 40 a do 2050. od 50 do 90%. Uh, u, mm, e, ti ciljevi e, se neće moći ispuniti bez e, dodatnih napora. Kako bismo postigli cilj 2030. godišnji napori će se morati povećati za dvostruko, a iza 2030. smanjenje emisija E, stopa mora biti tri do četiri puta e, viša nego što je sada. Ali čak i ako e, napori ublažavanja, smanjenja emisija su, budu uspješni i globalna no, po povišenje temperature ostane ispod pariških ciljeva, prilagodba je također potrebna. Ovdje vidite što se predviđa da će se dogoditi u posljednje tri degade ovog stoljeća. E, e, to će doživjeti dijete koje se sada rodi. Ako e, postignemo samo ono što smo se dogovorili u Parizu i ako se taj prosjek postigne, temperatura će se temperature povisiti znatno više u nekim regijama. U ljetu e, će se temperature e, mogu povisiti za 3 do 4 stupnja u Španjolskoj, a, a kiše će se smanjiti za 50% e, pa će doći do opustošenja zemlje, dezertifikacije zemlje. Te temperature mogu biti i mnogo gore jer, jer okolišni izvještaj e, Ujedinjenih naroda je pesimističan, e, kažu e, da idemo prema povišenju temperature u svijetu do 3,4 stupnja. Što, što se događa ovdje? Analizirali smo o, e, o, 269 izvještaja pregleda, 40 e, e, s naše strane. Imamo 50 relevantnih izvještaja svake godine o tome, ali distribucija je jako različita. Pregledi energetike E, su, e, e, čine većinu toga, ali neka područja poput prilagodbe i inventari stakleničkih plinova nemaju nisu dobili toliku pažnju. 2015. sud je vidio da ciljevi 2014. smanjenja emisija nisu postignuti E, e, imamo tu velike razlike u tome kako e, države članice organiziraju energetsko tržište i to je vrlo loše. Infrastruktura nije podobna za integrirano tržište i nemamo efikasnu sigurnost snabdjevanja energijom. Što se tiče izvještaja o obnovivoj energiji identificirali smo tri zajedničke teme. Prepreke za ulaganja, e, pomanjkanje troškovne učinkovitosti i e, e, rupe u programiranju. Imamo i legalne zakonodavne prepreke režime subvencija i tako dalje. U 2014. E, proizvodnja obnoviva, e, obnovive energije i licence za dobre veze e, su, se, su bile vrlo polake. nemamo troškovne učinkovitosti i javne podrške. To se stalno javlja u ovim pregledima obnovive energije. Imamo instanca gdje e, se daje više javnih financija no što je e, potrebno za projekte da budu ekonomski uspješni. Evaluacija projekata je e, još jedan problem E, revizori u cijeloj e, Europi su imali slične rezultate u istraživanju obnovive energetike, energije. E, dobra vijest rast obnovivih izvora energije i proizvodnje dovelo je E, do smanjenja troškova e, obnovive energije i taj se trend nastavlja. Na primjer, e, troškovi energije vjetra su pali za 85% između 2009. i 2015. Nekoliko tehnologija za obnovivu energiju se sada mogu natjecati sa konvencionalnim izvorima energije. Koji su glavni izazovi koje smo identificirali? Sedam njih. E, moramo to da, je kontekst e, zakonodavnoj debati kojoj se vi bavite svi e, su međusobno povezani. Po, spomenut ću ih samo. Upravljanje, tranzicija, e, inovacije i financiranje, ali i druge adaptacija, e, politika za, zasnovana na dokazima i uključenost građana su vrlo važni također. Energija i klimatske promjene idu ruku pod ruku. E, izbori u jednoj državi članici mogu utjecati na druge i ciljeve. Efikasno upravljanje je potrebno. E, javne revizije e, igraju važnu ulogu jer to povećava odgovornost i angažman i održava povjerenje građana energetska tranzicija kao što znate tu, se, tu su potrebne e, dubinske promjene u električnoj energiji kako bismo odgovorili na prekide u snabdjevanju energijom iz obnovivih izvora e, solarne e, energije i industrije vjetra. ne smijemo narušavati konkurenciju sektor prometa mora e, također e, doživjeti velike promjene u korištenju energije. Infrastruktura i investicije moraju e, znati kakav klimatski učinak energija ima. Pogoni koji imaju visoke ugljične emisije moraju se zatvoriti moramo imati e, pritome e, poštenu socijalnu tranziciju kako zaposlenici ne bi od toga pa, trpjeli. E, vrlo mi je drago što je izvještaj gospodina Uzeka o ubrzavanju inovacija u čistoj energiji pridaje veliku važnost istraživanju inovacijama u svim sektorima energije često e, traje godinama dok e, neki novi način proizvodnje energije e, zaživi a nove su tehnologije potrebne naravno u, između 2030. i 2050. Pregled 2016 koji je govorio o proračunu za obzor 2020. da je taj proračun izložen rizicima smanjenja. Koji su da godišnje ulaganja od milijun milijardu eura će morati doći iz javnih i privatnih izvora E, trebamo imati i e, e, veću cijenu ugljika kako bismo potakli istraživanje. Troškovi prilagodbe klimatskim promjenama njih je teško predvidjeti. Na energetskom sektoru dekomisioniranje nuklearki i skladištenje nuklearnog otpada će biti vrlo skup izazov za Europsku uniju i države članice Istovremeno e, imamo mnoge e, šanse za poslovni svijet i zapošljavanje kao što to radi svaka energetska tranzicija. Hvala vam lijepa na pažnji. Hvala vam na ovom uvodu. E, imamo još dva govornika na popisu do sada pa bih e, zamolio kolege da se drže e, vremenskog rasporeda pet minuta. Gospodin Rubik ima riječ. U prvom redu zahvaljujem srdačno na e, ovom izlaganju. Za revizorski sud je važno da predviđa razvoj u budućnosti trebamo vidjeti što se do sada dogodilo. Stoga me naročito zanima sljedeće to je sektor prometa. E, tu imamo javnu raspravu koja je vrlo intenzivna u ovom trenutku. Svi vidimo da u velikim gradovima e, promet nije optimalno organiziran. E, imamo zagušenja u prometu i to stvara ogromne probleme. Vidimo koliko kako se troše automobilske gume kada koče e, pred e, crvenim e, svjetlom, s crvenim semaforom, kako se kočnice troše jer ljudi voze neoprezno, neprilagođeno i nekorisno za okoliš E, prometna infrastruktura me e, zanima. Mm, umjetna inteligencija, e, načelo continuous driving, to je stalne brzine u vožnje u gradovima. Isto tako garantirana parkirna mjesta kako bismo bili energetski učinkoviti u prometu. E, imamo li nekih e, modela nekih dobrih e, primjera cezurike, algoritama i tako dalje. Trebali bismo imati potpuno novu infrastrukturu, oteretili bismo građane, oteretili bismo okoliš, smanjili onečišćenje zraka. Koliko se to uzima u obzir? E, još nešto o temi promet. E, e, javna prijevozna sredstva, podzemna željeznica, tramvaji, električni busevi i tako dalje. I to je dodatno pitanje. Sljedeći govornik je gospodin Javor, izvolite. Hvala predsjedniče i hvala revizorskom sudu na odličnom izvješću. O, doista nas pa pravovremeno i moram reći da sam donakle razočaran što svi izvjestelji izvjestelji u sjeni e, paketa mjera za čistu energiju u Europskom parlamentu nisu ovdje nazočni. Dobro, jesu neki, ali jako mali broj. Naime, ja sam veliki pobornik e, politike ustemeljene na dokazima. Ovdje imamo dokaze, naime, izvješće Rezorskog suda koje se tiče europske politike i rashoda na troškova na klimatskim promjenama e, je tu i on izaziva velike zabrinutosti jer kaže da bez dodatnih napora i promjena nećemo do 2030. odnosno 50. zadovoljiti klimatske energetske ciljeve, tako da je potrebno da dođe do promjena u praksi i politikama. I to je poruka koju moramo poslušati u Europskom parlamentu i vodili smo zahtjevne rasprave u prošlosti u parlamentu o, direktivi o obnovljivim energijama, o direktivi o energetskoj učinkovitosti. Mislim da nam ovo izvješće daje jasne dokaze i potkrepljuje to da nam je potrebno imati veće ambicije i e, da moramo poduzeti jasne mjere kako bismo ispunili cilje za 2030. i 2050 Evo, želim samo preletjeti neke zaključke ovog izvješća, vjerujem i u potpunosti se slažem da je financiranje ključno pitanje i ne samo javne financije, već moramo imati na umu da su ogromna privatna sredstva tu i za njih moramo imati jasna pravila regulative koje trebamo mi, Europski parlament, e, postaviti, ali bez jasne poruke i jasne vizije za buduću energetsku i klimatsku politiku, ova privatna sredstva neće biti uložena. Neće doći do tih privatnih ulaganja, a trebamo ih poticati. I privatna poduzeća, specijalni fondovi tu su, oni čekaju pravi znak, pravi trenutak za ulaganje. Što se tiče javnih sredstava jako često čujemo izjave nekih e, eurozastupnika da je energetska učinkovitost, odnosno i u ulaganju u obnovljive izvore stvaraju dodatne troškova, ali moramo to porediti sa troškovima koje može izazivati nedjelovanje. I ako dopustite malu kritiku ili pitanje glede ovog izvješća, želim reći da nije dovoljno vidjeti na koji način treba sredstva trošiti na klimatske politike, već bi to trebalo usporediti sa cijenom pasivnost nedjelovanja, dakle koliko će koštati ako se ništa, ako se ne bude uradilo ono što treba napraviti. Dakle, ovo novo izvješće nadam se da će utjecati na trenutne rasprave u parlamentu i vijeću, osobito glede povećanja razine povećanja ambicije i učinkovito djelovanje svih država članica. Jer se ne radi samo o E, europskoj razini, već i o onome što se dešava na e, razini država članica. Za to su nam potrebni jasni, obvezujući ciljevi e, diljem Europe u svim državama članicama i u Europi. Najljepša hvala. Evo ja se ispričavam, morat ću napustiti ovaj sastanak jer imam jedan dosije koji vodim na odboru kont. Neću moći čuti odgovore, ali u svakom slučaju siguran sam da ćemo imati mogućnosti opet razgovarati o ovom izvješću. Najljepša hvala. Hvala vama kolege na vašim vrijednim doprinosima. Sada vrijeme za gospodina Kona. Izvolite. Hvala predsjedniče. Ja ću... Ja sam saslušao gospodina Ovena već i u kontu, ali bih ponovio čestitke na ovom izvještaju i na trudu koji ste u njega uložili. Izazovi kao što se vidi su uh, ogromni, to je već ustanovljeno mnogo puta. Mm, već je mm, prošla ponoć u tom pogledu. Mm, e, e, tisuću e, milijardi eura se troši godišnje. To nije nikakav vic. Moramo Evropskoj uniji E, reći da e, treba biti e, djelotvorni. Nizozemska, Belgija, Njemačka smo, tu smo, vidimo što se događa kad se zatvori atomska elektrana, kad se termoelektrane zatvaraju. Potrebno je da Europska unija gdje postoje toliki izazovi da Europska unija podupire e, e, razvoj infrastrukture e, jer to poprati i socijalnim i drugim mjerama. Rekli ste da studije su bile ograničene emisije iz prometa i na području emisija iz prometa i emisija iz poljoprivrede. Možete li još nešto reći o tome? Najviše hvala, da, to je dobro pitanje. Što je, dakle, s emisijama koje proizvode i sektor poljoprivrede? Znamo da se optužuje krave da su veći veliki zagađivači, dakle moramo razjasniti te stvari. Gospodin Langen je sljedeći govornik. lijepa, e, hvala na e, izlaganju. Imam više pitanja nego odvora. E, dobro je da se bavimo ovom tematikom, ali scenariji za od 2071. do 2200. Mi ne znamo danas koliki je utjecaj ljudske ruke druge ovi zaključci koji su ovdje pregledno pokazani, te ne mogu tako prihvatiti. Čak i ako e, kolega od socijaldemokrata ima e, iskustva iz nekoliko zemalja. Mislim da je glavna zadaća e, revizorskog suda da nam pokaže kratkoročne tendencije i dade kratkoročne prijedloge što e, reći o izazovu e, Evropske unije na području poljoprivredne politike. Mogli bismo reći, moramo se suočiti sa izazovima, moramo više ulagati u tehnologije, u istraživanje, moramo stabilizirati eurozonu i onda Mm, e, revizijski sud dadi e, prijedlog e, kako, što, kako utječu subvencije u poljoprivredi. Za, zašto se te subvencije zašto su one potrebne i u budućnosti? Mislim da izvještaj e, nije odgovorio e, e, potrebama i mnoge temeljne pretpostavke vašeg izvještaja su nesigurne. Hvala lijepa. Ovo su zaista pertinentna pitanja. Sada red na mene. Želio bih postaviti nekoliko pitanja najvažnije za sjeverni istočni dio Europe jest e, Gulf Stream. Dakle, jeste li izračunali e, jeste li to računali? Jer to je opskrba na taj se način e, jamči grijanje za veliki dio sjeverne Europe i možda bi se moglo proizvoditi nešto u Velikoj Britaniji, Irskoj i nordijskim zemljama, naravno, jer bez Gulf Streama bili bismo izgubljeni u tom dijelu Europske unije, možda pa i izvan Europske unije nakon Brexita možda. Drugo pitanje na stranici 11. vašeg dokumenta govorite o hidroenergiji, o offshore vjetroenergiji, a što je sa foto eh, što je sa solarnim čelijama evo u centralnoj Europi na primjer ja sam stavio solarne čelije na svoj krov i odlično funkcionira no što se tiče no, u centralnoj Europi tu se gubi, dakle, tu stvara neto gubitak, na primjer, sa s malim solarnim e, čelijama. A u južnoj Španjolskoj vidio sam da se mogu koristiti ogledala, da se koncentrira solarna energija i koristi energija u normalnoj mreži što se često koristi i umjesto da se koristi prirodni plin, ugljen, nuklearna energija, ukoliko se koristi sunce, onda je to čista energija. koja predstavlja većinu energije koja se proizvodi diljem svijeta. Dakle, kako ste dakle obračunali razlike u e, solarnim energijama jer postoje tri različite vrste i one su <laughs> kao što rekao različite. Kako ste to dakle izračunali? Zadnje pitanje, kako se ti pogoni te elektrane uključuju u cjelokupnu schemu jer e, Europa mora uveliko smanjiti svoje emisije, imamo velike planove, imamo parijski, pariški ugovor no, tu se postavlja pitanje što će se dogoditi, dakle, što će napraviti Kina i Sjedinje američke države koji su najveći zagađivači diljem svijeta, što je tek s trećim svijetom u kojem se velikom brzinom e, bilježi porast e, zagađenja. Hvala. Sada izvolite, red je na vas za odgovore. Hvala, hvala lijepa na svim ovim pitanjima nastojat ću odgovoriti pona osob svakom od zastupnika koji je postavio pitanja. Znam da ima puno pitanja, tako da se ispričavam ako ne odgovorim baš na sva pitanja. Najprije Herr Rubik, najljepša hvala na izjavi kada ste rekli da je jako važno da Europski revizorski sud vidi i analizira koji su ključni rizici. To jest u našoj nadležnosti i, i to je jedan od izazova dakle, s kojim se bavimo. Mislimo da revizori imaju odgovornost sagledavati dugoročne rizike održivosti glede održivosti Unije i opasnosti za proračun. To su veliki pravi problem kada imamo na umu ono o čemu se jutro govorilo. Gospodine Rubig, e, vi ste se prvenstveno zanimali za sektor transporta. Hvala vam što ste spomenuli to pitanje, ja sam to već rekao i rekao sam to u svom izvješću. Mislim da prva najvažnija stvar je i stavka 89. u našem izvješću je da su emisije u drugim sektorima, prvenstveno od 1990. bilježe smanjenje, ali emisije u sektoru transporta nisu zabilježile e, nikakav pad i kao što znate ima bilo je problema s kojima ste upoznati kao u, što je Njemačka koja je jedan od velikih proizvođač e, emisija, emisija, e, emisije u Njemačkoj su jednake kao 19 e, drugih država članica. No evo ja ću nastavljati pitanja, ako zastupnici hoće postaviti dodatna pitanja, mogu i na njih odgovoriti. Sektor transporta ima još puno toga što treba napraviti, kao što sam rekao, to će biti od ključnog značaja da se promjene energetski izvori, da se dakle makne od e, ugljika koji se koristi za pogon velikog broja vozila. No postavlja se pitanje i o gradovima što se tamo radi. Kao što znate, brojni gradovi se bore sa zagađenjem zraka i bore se za kakvoću zraka i mi smo započeli sada novo izvješće o kakvoći zraka u Europskoj uniji i analiziramo e, najveće gradove. To je to je pregled i mi smo mislili da je vrijeme dakle, da stanemo, da analiziramo brojne revizije i napravili smo sažetak 41. izvješća Europskog revizorskog suda koje smo u zadnjih 18 godina napravili i brzo sam to pogledao. Osam njih je rezimirano na pola stranice i tu je i transport i tu je onaj koji se, ono izvješće koje se bavilo učinkovitošću javnog gradskog prijevoza. Dakle, u EU, Možda biste to mogli pogledati. To, mm, evo, to je na našoj mrežnoj stranici i možemo vas povezati sa e, revizorima koji su to radili. No, to je jako važno dakle, za smanjenje e, emisija. Transport, u sektoru transporta imamo još puno toga za napraviti i to će biti od ključnog značaja kada se bude radilo na energetskoj tranziciji no hvala vam na tom e, pitanju koliko još treba i može napraviti transport. Hvala gospodinu Javoru koji je odsutan. E, dakle, on me je već dva puta slušao danas, e, bio i na odboru kont, dakle razumijem da je morao otići. On je imao jako pozitivan pogled naše izvješće i zahvalan sam mu na tome. Rekao je da trebamo sagledati i javno i privatno financiranje za ubuduće i mislim da je naglasio potrebu da zakonodavci pomno sagledaju pitanje stabilnosti postupka, ali isto tako i poticaje koje se stvaraju za privatne ulagače. Zato smo napravili ovu reviziju sada kako bismo kontekstualizirali buduće zakonodavne programe koje vjerujem da ćete e, da, da vi e, trenutno razmatrate E, to se uveliko odnosi na paket e, mjera za zimu, ali isto tako i pa, e, mjere komisije. Mislim da je ovo najveći paket mjera Junkerove komisije trenutno, kako stvari stoje, tako da smo mislili da je bilo važno očitovati se o tome i to je jedan od ključnih razloga zašto Europski revizorski sud radi ovu reviziju. Što se tiče javnih ulaganja koje je spomenuo gospodin Javor, evo to je jedno od, jedno od izvješća koje sam ja predstavio pred ovim odborom. Dakle, prošle godine napravili smo jedno posebno izvješće gdje smo analizirali europske preuzete obveze da se svaki peti euro, odnosno 20% europskog proračuna troši na klimatske promjene i ukazali smo na veliku sumnju da li će da se to ikad ostvari Gospodine Kon, hvala vam na vašem komentaru. Rekli ste da se nalazite blizu granice između Belgije, Nizozemske i naravno Njemačke i nedaleko od Luksemburga gdje smo mi. Postoje brojna prekogranična pitanja odnosno problemi i mnoge naše analize bave se ne samo blokadom unutar država članica, već i između država članica i zato objave ove teme klimatske promjene, ali i energetski problemi moraju biti sagledani zajedno strane država. Također spomenuli i socijalnu tranziciju. Kao što znamo, s obzirom da će doći do radikalne energetske transformacije, to je važno i socijalno i politički, dakle trebamo imati na umu zajednice, brojne zajednice koje ovise o nuklearnoj energiji ili o energiji od ugljena, treba vidjeti kako svi fondovi mogu biti stavljeni na raspolaganje, kako bi se pomoglo tim zajednicama da e, se ne osjećaju politički zapostavljenima, jer znamo kakve to probleme može izazvati, a ukoliko te prilagodbe nisu dobro isplanirane na vrijeme. Pitali ste da li imamo dovoljno E, elektrana da e, mi radimo i na poljoprivredi i to razmatramo i trebati ćemo općenito analizirati stakleničke plinove unutar država članica, no e, ovi sektori mogu puno toga napraviti glede smanjenja emisija i mi ćemo najaviti program revizija koji će započeti 2018. To ćemo najaviti idućeg mjeseca, tako da ne mogu objeldaniti sadržaj danas, to je na predsjedniku da to kaže, ali mi koristimo ovu landscape review da e, ukažemo na sve buduće predmete revizije predsjedniče, spomenuli ste da su kraje veliki zagađivači, ja to ne mogu dopustiti da se kaže, jer kada se govori o tako važnim stvarima moramo se i nasmijati malo. No, ako pogledate eh, ovaj dio koji se tiče poljoprivrede u prvom dijelu našeg izvješća, mi jasno stavljamo na znanje da je to E, dakle važna stvar. Dakle, ne mogu dopustiti da kažem, to nismo obradili. E, na, ne znam da li ćemo se baviti, da li ćemo imati izvješće koje će se baviti isključivo samo time, jer bi bilo puno, puno smijeha, ali u svakom slučaju to je važna stvar. U svakom slučaju treba raditi na životinjama koje će proizvoditi manje emisija, isto <laughs> kao i vozila. Gospodin Holang je imao problema sa Europskim revizorskim sudom, nadam da sam to već objasnio. Naša uloga jeste da zakonodavcima koji, kao što ste vi, državom članicama vijeću, predstavimo ono što mi doživljamo o dugoročnim rizicima i po europski proračun i održivost Unije. Ja se spričavam s to vam nije dopalo, izgleda da velikom broju vaših kolega to e, jest dobro, e, no ne možemo svakome e, ugoditi, naš posao nije da ugađamo, no, mi smo ovdje naglasili koji su potencijalni problemi za Uniju i za proračun Unije i mislim da je to ono čime se bavimo. Vi ste rekli da je zadatak eh, Europskog revizorskog suda da se analiziraju kratkoročni srednjoročni troškovi. Mi to radimo, evo govorimo na kontu imamo dvosatni seminar koji vodi moj dobar kolega eh, Lazarus koji analizira obraste promjena koje će biti potrebne u E, europskom proračunskom nadzoru e, od 2020. nadalje. Dakle, evo, prije nego što sam došao ovdje, bio sam tamo s njim. Dakle, mi rješavamo drugdje, evo, probleme za koje se vi zanimate. Bilo je tu i sugestija da se analizira budućnost e, zajedničke poljoprivredne politike, mislim da ste u pravu, komisija se već konzultirala o budućnosti ZPP-a, kao što znate, provjereni Hogan radi na prijedlogu za koji, ako sam dobro shvatio, treba biti predstavljen u 11. mjesecu ove godine i sad ja neću prejudicirati program rada za iduću godinu, ali je jako vjerojatno da ćemo eh, analizirati prijedloge povjerenika Hogana koji će biti eh, predstavljeni u studenom e, glede revizije ZPP. Konačno, predsjedniče, hvala vam na vašim e, pitanjima. Da li smo sagledali Gulf Stream promjene u ovom e, izvješću? Ne, ali to je nešto čime se bavimo u dugoročnom geografskom programu istraživačkog centra. Dakle, tu su analizirane najbolje procjene u ovom sektoru i tu je potrebno dakle sve znanstvene analize uključiti i tu je i analiza o radikalnim promjenama u Gulf Streamu. odnosno golfskim strujama, jer Evo to je jako važno naravno za sjevernu Europu. No promjene u golfskoj struji mogu biti izazvane klimatskim promjenama. Naravno, ljubazno ste nam rekli da su naši crteži prejednostavni, da e, solar na nečeli moraju biti podijeljene u tri različite vrste E, u potpunosti pravo tržište koje jako brzo evoluira i troškovi jako brzo padaju, smanjuju. E, zahvalan sam vam na tome i zahvalan sam vašem odboru što e, na tim dije najprije, kao što sam rekao, Južna Europa možda bi mogla imati koristi od većih polja solarnih čelija no kao što znate ovo je tržište uveliko dominirano od, njime uveliko dominira Kina no trebamo i dalje naravno ostati u e, predvodnici u sektoru istraživanja razvoja kao što to ljubazno rekao vaš predsjednik e, gospodin Buzek i evo krivo vas citiram ali rekli ste što se događa s Kinom, SAD-om i ostatkom svijeta. Pa mi stavljamo, mi naglašavamo u prvom dijelu važnost e, uloge Europske unije u ovom sektoru. Imamo jedan kratki dio, dakle to je stranca 17, e, stavak 17 o Pariškom ugovoru i preuzetim obvezama. Spominjemo i činjenicu da je 2017. godine predsjednik Sjedinjena država najavio povlačenje svoje države iz Pariškog sporazuma i da je došlo do neke zbunjujuće želje da se ponovo ispregovara to. Koliko znamo, ne može se povući u prve tri godine, odnosno naredne tri godine i vidjet ćemo kako želi to pregovarati. Ono što je bilo zanimljivo jest da su na to brojne države i gradovi, pa i gradovi u Sjedinjenim državama i savezne države kao što, kao što je Kalifornija, koja je velika kao veća od većine naših država članica, su rekli da se želi još više investirati u e, Pariški sporazum. Što se Kine tiče, oni imaju dakle, ne samo klimatske promjene, nego promjene brojne druge. Uglavnom oni su, e, oni su se dodatno angažirali i to je Europska unija pozdravila. Oni su sada E, predvodnici glede solarnih ćelija. Evo, to je ono što vam za sad mogu reći. Jako sam zahvalan na e, pitanjima i na interesu koji je pokazao vaš odbor. Žao mi što nismo mogli zadovoljiti sve e, zastupnike, ali mi je drago što smo potakli raspravu. Hvala. Hvala. Mislim da možemo sada prijeći na drugi krug po pola minute. Gospodin Lange. Äh, ich will hier keine Debatte führen. Äh, ne bih htio voditi debatu o zadaćama revizorskog e, suda. E, e, vi ste na pravom putu, temeljite vizješte na prethodnom iskustvu. Govorite o Kini. U Kini i danas se još grade tolike nove e, e, termoelektrane koje su jednake po količini emisija onome što Europa ušteđuje e, godišnje. Čuo sam prognozu do 2200. u Parizu smo čuli to već u Nizozemskoj jedan znanstvenik rekao ako ne ograničimo e, onda ćemo do 2100. godine imati e, e, razinu mora za metar višu. Po mom mišljenju, to ne može biti pretpostavka u našim revizijama. To nemojte ovaj, ovo uzeti e, osobno. E, mislim da vaš izvještaj negdje u oblacima. E, hvala kolega. Ako će se razina mora biti viša 2100. godine, to će biti za neke pozitivno. Die schon Eh, hvala lijepa, ovo je bilo vrlo zanimljivo. Još jedna primjedba. Vi ste ovdje, niste spomenuli vodik. Vodik je vrlo važan za skladištenje energije u smislu korištenja i skladištenja energije. Da kako vodik eh, se može koristiti uz zemni plin, kao što imamo u situaciju u Njemačkoj, ali može se koristiti i odvojeno. Mi smo imali vrlo zanimljivu raspravu u ovome odboru i možda bismo to trebali uvrstiti među dugoročne trendove. Izvolite. E, e, gospodine Langen, e, zahvaljujem. mislim da nisam govorio gluposti. On je govorio mnogo o koproizvodnji. Istina je da je Kina jedan, jedna od zemalja koja ima najveće emisije iz proizvodnje energije na temelju ugljena. Međutim, i njihov stav prema klimatskim promjenama se značajno promijenio posljednjih godina E, što se tiče Njemačke i onoga što sam rekao da su kod njih emisije velike, želim vas e, uputiti na stranicu 122 našega izvješća gdje kaže da na Njemačku e, otpadalo da 20% 2015. što je više od najmanjih 19 država članica zajedno. Mi smo bili u Njemačkoj, Španjolskoj i Poljskoj to su primjeri zemalja u kojima postoje određene tenzije između energetske i klimatske politike i samo usput mogu reći da Njemačka i Poljska obje još uvijek koriste lignit u velikoj količini u proizvodnji energije i to su pitanja koja nastoje razriješiti. Spomenuli ste e, potencijalno važnu ulogu vodika u proizvodnji energije. Hvala što ste spomenuli neke stvari e, za koje nisam imao vremena. Možda bismo sve to trebali spomenuti da kako kada imate više od 60 i više te, stranica teško je dati čitav pregled. No u područjima poput prometa i skladištenja energije e, veći udio vodika može imati važnu ulogu. I mislim da je to jedno od onih područja koje trebamo dodatno analizirati i time ćemo se baviti u području dakle revizije istraživanja, inovacija i tako dalje. Vidjet ćemo e, da li to povjerenik podržava, ali koliko sam shvatio, e, neke aktivnosti se odvijaju u tom dijelu. Hvala vam svima na ovoj javnoj raspravi. Hvala i vama. Ovo je uistinu bila iznimno zanimljiva rasprava e, što se tiče revizorskog suda. E, njihovo stajalište nije možda uvijek e, usporedivo, ali mislim da je vaš pristup bio vrlo zanimljiv i možda sljedeći put dobijemo i neke odgovore o kratkoročnim mjerama koje su moguće. Da kako imamo zimski paket i to su sve teme koje su na dnevnom redu našeg odbora. Dragi kolege, ako netko od kolega ili iz publike e, ostaje, dakle u, danas poslijepodne nastavljamo u 14.30 u istoj dvorani, dakle ovdje. A prva točka će biti Marija Gabriel, razmjena mišljenja s povjerenicom za digitalno gospodarstvo i društvo o paketu mjera u internetskoj sigurnosti te o slobodnom protoku podataka i to je, se odvija u sklopu takozvanog strukturiranog dijaloga. Hvala i nadam se da se vidimo i danas poslijepodne. podne.